I think we can start. Mr. Kuhn. Schönen guten Morgen. Dobro jutro. Ovo je već drugi sastanak ovaj tjedan i preći da ćemo glasovati. No prije toga zaključci sastanka koordinatora od prošle večeri dobili ste, komenta, dobili ste u pisanom obliku. Ako do podne ne dobijemo nikakve primjedbe, one će biti kao takvi usvojeni. Time možemo preći na glasovanje Bijela knjiga o prometu i prvo ćemo vidjeti e, tko ovdje ima većinu. Dakle, glasovanje je otvoreno. Glasovanje je zatvoreno. Da, sve u redu. Ehm, sve pratimo, mi da kažemo da je sve u redu, na kraju glasovanja neštema Dobro. Onda imamo prvo sukup. Ja, bih dao card it's Okay. Okay, wir an und... Dobro, počet ćemo. Ako ne bude funkcioniralo, jednostavno dignite ruku. Dakle, imamo prvo skup nekoliko kompromisnih amandmana. Vidite ovdje koji su amandmani izdvojeni. Dakle, neki su kompromisi usvojeni, a onda ćete vidjeti ako piše jedan, kompromis 1 sa zvijezdicom, onda to znači da o tom kompromisu moramo glasovati. Ako nema zvijezdice, kao kod kompromisa 2, onda to znači da je to, uh, možemo glasovati Dakle, prvi uh, kompromis koji je za, protiv, suzdržani, usvojen. Uh, amandman 77 za, protiv, suzdržani, odbijeno. Kompromis 1. Tko je za? Tko je protiv? Suzdržani? Uzvojeno. Amandman 92 za? Protiv? Suzdržani? Još jednom ćemo provjeriti za. Dakle, glasovanje je otvoreno. Dobro, e sada pučani imaju jedan previše. Evo sad je sve ponovno u redu. E, glasovanje je zatvoreno. Dakle, 17 na prema 32 od, ključno. Sljedeći amandman tko je za? Tko je protiv? Suzdržani? Odbijeno. 117, usmeni amandman 117. Ima li prigovora? Nema. Tko je za? Tko je protiv? Provjerit ćemo još jednom. Glasovanje je otvoreno. Glasovanje je zatvoreno. 19 naprema 23 odbijeno. Amandman 119. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Odbijeno. Dobro, provjerit ćemo još jednom. Glasovanje je otvoreno amandman 119. Dakle, <clears throat> puđani ponovno imaju jedan glas previše. A ne, SND ima jedan previše. Da je ponovno sve u redu? Glasovanje je zatvoreno. 26 naprema 16. Usvojeno. Kompromis 3. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Usvojeno. Amandman 131 za? Protiv? Suzdržani? Odbijeno. Glasovanje je otvoreno. Zatvoreno. 20 naprema 22. Odbijeno. Amandman 140. Tko je za? Tko je protiv? Suzdržani? Usvojeno. Kompromis 4. Tko je za? Tko je protiv? Suzdržani? Usvojeno. Amandman 165. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Odbijeno. 166 za. Protiv? Suzdržani? Usvojeno. Kompromis 5 za. Protiv? Suzdržani? Usvojeno. Amandman 191. Tko je za? Tko je protiv? Suzdržani? Odbijeno. 192 za, protiv, suzdržano, <clears throat> usvojeno. 193 za, protiv, suzdržane, odbijeno. 194 za, protiv, suzdržane, odbijeno. Kompromis 6, sam te trebamo. Amandman 206 koje je za, protiv, suzdržane, usvojeno. 208 za, protiv, suzdržani, još ćemo jedan provjeriti, glasovanje je otvoreno. Glasovanje je zatvoreno. Odbijeno 18 na 24. Amadman 209 za, protiv, suzdržani. Ovo ćemo također provjeriti. Glas, Amandman 209. Glasovanje je otvoreno. Glasovanje je zatvoreno. 21 naprema 22. Dobro, imamo još jedan glas za. Dakle, odbijeno. Amandman 212. Tko je za? Protiv? Suzdržane? Čini se da je ovo e, usvojeno, ali hoćemo provjeriti. Provjerit ćemo. Glasovanje je otvoreno. Glasovanje je zatvoreno. 23 naprema 20 usvojeno. Potom amadman 236 tko je za? protiv, suzdržani, provjerit ćemo još jednom. Glazovanje je otvoreno, Glazovanje je zatvoreno. 15 naprema 30, odbijeno. Amadman 251, tko je za? Protiv, suzdržani, usvojeno. 252, za? protiv, suzdržani, usvojeno. Amandman 264 za, protiv, suzdržani, usvojeno. 263 za, protiv, suzdržani, usvojeno. 262 za, ne, ovo otpada, dobro, 266 koji je za, protiv, suzdržani, usvojeno. 269 za, protiv, suzdržani, usvojeno. 274 za, protiv, suzdržani, usvojeno. 275 za, protiv, suzdržani, ovo ćemo još jednom provjeriti. Dakle, 275. Glasovanje je otvoreno. Zatvoreno. Zatvaramo glasovanje. 17 prema 28 odbijeno. Kompromis 13 tko je za? Protiv? Suzdržani usvojeno. 279 za. Protiv? Suzdržani usvojeno. 280 za. Protiv? Suzdržani odbijeno. 281 za. Protiv? Suzdržani usvojeno. 282 za protiv, suzdržani, ovo ćemo još jednom provjeriti. Glasovanje je otvoreno. Glasovanje je zatvoreno. 19 naprema 24 odbijeno. 283 za. Protiv. Suzdržani. Odbijeno. 286 za. Protiv suzdržani, usvojeno. 285 za, protiv, suzdržani, usvojeno. Kompromis 14 za, protiv, suzdržani, usvojeno. 293 za, protiv, suzdržani, usvojeno. 296 za, protiv, suzdržani, odbijeno. 296. Provjerit ćemo glasovanje otvoreno, glasovanje je zatvoreno. Glasovanje je zatvoreno. nam je odbijen. 298. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Provjerit ćemo još jednom. Amandman 298. Glasovanje je otvoreno. Zatvaram glasovanje. Amandman je odbijen. 299 za. Protiv. Suzdržani. Usvojeno. 300 za. Protiv. Provjerit ćemo još jednom. Amandman 300. Dakle, zatvaram glasovanje. 20 naprema 23 odbijeno 301 za protiv suzdržani usvojeno 301. jedan provjeravam otvaram glasovanje zatvaram glasovanje 24 naprema 19 usvojeno mandat 304 za protiv suzdržani, usvojeno. Kompromis 17 za, protiv, suzdržani, usvojeno. 324 za, protiv, suzdržani, usvojeno. 319 za, protiv, suzdržani, provjerit ćemo još jednom. Amandman 319. Otvaram glasovanje. Zatvaram glasovanje. 26 naprema 17 usvojeno. Kompromis 18 za, protiv, suzdržani usvojeno. Kompromis 19 za, protiv, suzdržani usvojeno. 330 za, protiv, suzdržani, odbijeno. 331 za, protiv, provjerit ćemo još jednom, amandman 331, otvaram glasovanje, zatvaram glasovanje. Amandman je odbijen. Kompromis 20 za, protiv, suzdržani, usvojeno. 348. Tko je za? Tko je protiv? Suzdržani? Usvojeno. Dobro, 348. Otvaram glasovanje. Zatvaram glasovanje. 19 naprema 23, amandman je odbijen. 346 346. Tko je za? Tko je protiv? Suzdržani? Odbijeno. 359. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Odbijeno. 360. Za? Protiv? Suzdržani? Provjerit ćemo još jednom. Amandman 360. Otvaram glasovanje. Zatvaram glasovanje. 17 naprema 25. Amandman je odbijen. 361 za. Protiv. Suzdržani. Usvojeno. 363 za. Protiv. Suzdržani. Odbijeno. 364 za. Protiv suzdržani, usvojeno. Tri, ne, provjerit ćemo još jednom, amandman 364. Otvaram glasovanje, zatvaram glasovanje. 19 naprema 24, amandman je odbijen. 365, tko je za? Protiv, suzdržani, usvojeno. 366 za, protiv, suzdržani, ovo ćemo provjeriti, amandman 366, otvaram glasovanje, zatvaram glasovanje, 20 naprema 23, amandman je odbijen. 369, tko je za, protiv, suzdržani, odbijeno. 370, ne, o tome smo glasovali zajedno, 371 za, protiv, suzdržani, ovo je usvojeno. Dobro, provjerit ćemo amandman 371, otvaram glasovanje, zatvaram glasovanje. 23 naprema 19, amandman je usvojen. Kompromis 26 za, protiv, suzdržani, usvojeno. Amandman 384 za. Protiv. Suzdržani. Usvojeno. 385 za. Protiv. Suzdržani. Usvojeno. 387 za. Protiv. Suzdržani. Usvojeno. 388 za. Protiv. Ovo ćemo provjeriti. Dakle, amandman 388. Otvaram glasovanje. Glasovanje je zatvoreno. 20 naprema 23. Amandman je odbijen. Odnosno 20 naprema 24. Amandman 394 za, protiv, suzdržani, usvojeno. 395 za, protiv, suzdržani, odbijeno. Kompromis 28 za, protiv, suzdržani, usvojeno. Amadna 408, tko je za? 408 za, protiv, suzdržani, odbijeno. 418 za, protiv, suzdržani, odbijeno. 419, tko je za? Protiv, suzdržani, ovo ćemo provjeriti. Otvaramo glasovanje. Glasovanje je zatvoreno. Mm, amandman je odbijen. 423 za. Protiv. Suzdržani. Ovo ćemo također provjeriti. Mislim da se nisu svi javili. Amandman 423 Imamo jedan glas previše. Dakle, da još uvijek ima jedan glas previše. Zatvaram glasovanje. 21 naprema 21. Robert, ti si za. Dobro, onda imamo, eh, amandman je usvojen. Dakle, mislim da Rover još nikad nije bilo tako zabavno kao danas. 438 za, protiv, suzdržani, odbijeno. 445 za, protiv, suzdržani, usvojeno. 452 za, protiv, suzdržani, usvojeno. 454 za, protiv, suzdržani, provjerit ćemo. Amandman 454. Otvaram glasovanje. Zatvaram glasovanje. 7 naprema 24. Amandman je odbijen. Dakle, 14 suzdržanih glasova. 455 za, protiv, suzdržani, odbijeno. Kompromis je 29 za, protiv, suzdržani, odbijeno. Ne vam se, usvojeno. Hoćemo provjeriti? Dobro. Bilo je jasno, ali provjerit ćemo. Kompromis 29. Otvaram glasovanje. Zatvaram glasovanje. 28 naprema 15 Kompromis je usvojen. Amandman 465 za, protiv, suzdržani, odbijeno. 457 za, protiv, suzdržani, usvojeno. 457, provjerit ćemo još jednom, otvaram glasovanje. Zatvaram glasovanje. 22 naprema 20, amandman je usvojen. 460 za, protiv, suzdržani, odbijeno. 470 za, protiv, suzdržani, odbijeno. 469 e, i 467 te 260 koje je za, protiv, suzdržani, usvojeno. 476 za, protiv, suzdržane, odbijeno. 490 za, protiv, suzdržane, usvojena. Provjera? Dobro, provjerit ćemo amandman 490. Otvaram glasovanje. Zatvaram glasovanje. 22 naprema 21, Robert je za, dakle imamo 23 naprema 21, amandman je usvojen. 493 za, protiv, suzdržane, ovo ćemo provjeriti još jednom, amandman 493, glasovanje je otvoreno, glasovanje zatvaram, 21 prema 24, amandman je odbijen. 494 za, protiv, suzdržani, provjerit ćemo još jednom, amandman 494, otvaram glasovanje. Glasovanje je zatvoreno. 20 naprema 23, amandman je odbijen. 504, tko je za? Protiv? Suzdržani? Provjerit ćemo amandman 504. Otvaram glasovanje. Glasovanje je zatvoreno. 19 naprema 24. Amandman je odbijen. Kompromis 30. Tko je za? Tko je protiv? Suzdržani? Usvojeno. Sad moramo malo listati, a ne, kompromis 32. Ispričavam se, kompromis 31 za, protiv, suzdržani, usvojeno, kompromis 32 za, protiv, suzdržani, usvojeno, amandman 625 za, protiv, Suzdržani? Provjerit ćemo još jednom. Amandman 625. Glasovanje je otvoreno. Zatvaram glasovanje. 23 naprema 19. Usvojeno. Amandman 11. Ko je za? Protiv? Suzdržani? Odbijeno. Amandman 12. Za? Protiv? suzdržani, usvojeno. 13 za, protiv, suzdržani, usvojeno. 23 za, protiv, ovo ćemo još jednom provjeriti. Amandman 23. Otvaram glasovanje. Glasovanje je zatvoreno. 20 naprema 23. Od, amandman je odbijen 32 za, protiv, suzdržani, usvojeno. Dobro, provjerit ćemo amandman 32. Otvaram glasovanje. Glasovanje je zatvoreno. 23 prema 19. Amandman je usvojen. Kompromis 35 za, protiv, suzdržani, usvojeno. Kompromis 37 za, protiv, suzdržani, usvojeno. Amantman 45 za, protiv, suzdržani, usvojeno. 46 za, protiv, suzdržani, odbijeno. 47 za, protiv, Suzdržani? Ovo ćemo provjeriti još jednom. Provjeram amandman 47. Otvaram glasovanje. Glasovanje je zatvoreno. 23 naprema 19. Amandman je usvojen. 48 za. Protiv. Suzdržani? Odbijeno. Pedeset šest tko je za? Protiv? Suzdržani? Usvojeno. Ovo je bilo jasno, ali možemo još jednom provjeriti. Amandman 56. Otvaram glasovanje. Glasovanje je zatvoreno. Dakle, 23 naprema 19, odnosno 23 naprema 20, usvojeno. 73 za, protiv, suzdržani, odbijeno 75 za, protiv, suzdržani, odbijeno 76 za, protiv, suzdržani, usvojeno. Dobro, provjerit ćemo još jednom, amatma 76. Glasovanje je otvoreno. Zatvaram glasovanje. 23 napreme 20 usvojeno. Amandman 1, tko je za? Tko je protiv? Suzdržani usvojeno 2, 2 i 3 za, protiv, suzdržani usvojeno. Amandman 4 za, protiv, suzdržani odbijeno. Amandman 5, 2 i 10, tko je za? Tko je protiv? suzdržani, usvojeno. 6 za, protiv, suzdržani, usvojeno. 7 za, protiv, provjerit ćemo još jednom, amandman broj 7. Otvaram glasovanje, glasovanje je zatvoreno. 19 naprema 24, amandman je odbijen. 8, tko je za? Protiv? suzdržani, usvojeno. Amandman 9, tko je za? Tko je protiv? Suzdržani, usvojeno. I time dolazimo do e, konačnog e, glasovanja poimenično. Glasovanje je otvoreno. Glasovanje je zatvoreno. 37 na prem 3, odnosno 83 prema 3, 5 suzdržanih glasova. imamo usvojeno, čestitamo Vin Vandekamp. Wir kommen Time prelazimo na glasovanje o energetskoj uniji izvjestiteljica Hena Virkunen. Kompromis 1. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Uzdvojeno. Amandman 4. Za? Protiv? suzdržani, usvojena. Amandman 5 za, protiv, suzdržani, usvojeno. Amandman 5. Provjerit ćemo. Otvaram glasovanje. Glasovanje je zatvoreno. 25 naprema 18. Amandman je usvojen. 6 za, protiv, suzdržani, odbijeno. Kompromis 2, tko je za, tko je protiv, suzdržani, usvojeno. 12 za, protiv, suzdržani, odbijeno. 13 za, protiv, suzdržani, odbijeno. Kompromis 3, tko je za, protiv, suzdržani, usvojeno. 16 za, protiv, suzdržani, usvojeno. 18 za, protiv, suzdržani, usvojeno. Kompromis 4 za, protiv, suzdržani, usvojeno. Amantan 24 za, protiv, suzdržani, ovo ćemo provjeriti, amandman 24, otvaram glasovanje. Glasovanje je zatvoreno. 20 naprema 25, amandman je odbijen. Kompromis 5, tko je za? Protiv, suzdržani, usvojeno. 36 za, protiv, suzdržani, usvojeno. 37 za, protiv, suzdržani, usvojeno. Kompromis 6 za, protiv, suzdržani, usvojeno. Amandman 44 za, protiv, suzdržani, usvojeno. 45 za, protiv, suzdržani, provjerit ćemo još jednom, amandman 45. Otvaram glasovanje, glasovanje je zatvoreno. 10, 18 naprema 24 odbijeno, 46 za, protiv, suzdržani, odbijeno. 47 za, protiv, suzdržani, usvojeno. Kompromis 7, tko je za, protiv, suzdržani, usvojeno. 51 za, protiv, suzdržani, usvojeno. 52 za, protiv, suzdržani, odbijeno. 53 za, protiv, suzdržani, usvojeno. 54 za, protiv, suzdržani, usvojeno ovo ćemo još jednom provjeriti, amandman 54. E, otvaram glasovanje. Glasovanje je zatvoreno. 25 naprema 20, amandman je usvojen 56 za, protiv, suzdržani, odbijeno. Konačno glasovanje, imamo, ne, nije poimenično, Dakle, imamo glasovanje, jednostavno glasovanje, glasovanje je otvoreno, zatvaram glasovanje. 40 naprema 5, dakle, mišljenje usvojeno. Hena Virkunen, čestitamo. A sada imamo mišljenje o pariškom protokolu. Kompromis 1. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Usvojeno. 1. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Odbijeno. 2. Za? Protiv? Suzdržani? Provjerit ćemo još jednom. Amandman 2. Otvaram glasovanje. Glasovanje je zatvoreno. 19 naprema 25. Amandman je odbijen. četiri za. Protiv. Provjerit ćemo još jednom. Nije bilo tako pregledno. Amandman četiri, Otvaram glasovanje. Glasovanje je zatvoreno. 36 naprema 9. Amandman, dakle, cijeli niz se pa se nije javio. Kompromis 2, tko je za, protiv, suzdržani, usvojeno. Amandman 5, tko je za, protiv, suzdržani, ovo ćemo provjeriti još jednom, amandman broj 5. Glasovanje je otvoreno, zatvaram glasovanje, 30 namreva 15, kompromis 3, tko je za, protiv, suzdržani, usvojeno 24 za, protiv, suzdržani, odbijeno. Kompromis 4 tko je za, protiv, suzdržani, usvojeno. Kompromis 5 tko je za, protiv, suzdržani, usvojeno. Amadman 31 za, protiv, suzdržani, odbijeno. Kompromis 6 za, protiv, suzdržani, usvojeno. 41 za, protiv, suzdržani, provjerit ćemo još jednom amandman 41. Otvaram glasovanje. Glasovanje je zatvoreno. 19 naprema 22, amandman je odbijen. Kompromis 7 za, protiv, suzdržani, usvojeno. Amandman 22, tko je za, protiv, suzdržani, usvojeno. 44 je povučen, 45 za, protiv, suzdržani, usvojeno. 46 za, protiv, suzdržani, usvojeno. 47 za, protiv, suzdržani, usvojeno. dakle, imamo konačno glasovanje, električno, elektroničko glasovanje, glasovanje je otvoreno. Glasovanje je zatvoreno. 49 naprema 3. Čestitamo. Napravit ćemo kratku stanku, pričekat ćemo da ministar dođe, bili smo prebrzi u glasovanju. I think we can start. Mislim da možemo započeti sastanak. Time dolazimo do sljedeće točke dnevnog reda i srdačno prepozivam ministra prometa Luksemburga, Francoa Bauša, koji će nam sada iznijeti zapravo perspektive, plan rada Luksemburškog predsjedništva narednih šest mjeseci. Gospodine Bauš, drago nam je da ste tu. Dobrodošli, izvolite, imate riječ. Dame i gospodo zastupnici, predsjedniče, dragi Vajklo, veliko mi je zadovoljstvo što sam ovdje u Europskom parlamentu i to iz nekoliko razloga. Kao prvo, za mene je evidentno da mi iz moramo tjesno surađivati s Europskim parlamentom u postupku suodlučivanja. A ja sam sam tijekom 24 godine obnašao dužnost zastupnika, tako da dobro poznajem kako funkcionira parlament. Isto tako mi je poznat stav da se trebaju poštivati nadležnosti parlamenta i da treba biti u dobrim odnosima sa zastupnicima. Ponekad se na to zaboravlja u politici, no za mene je to iznimno važno i veliko mi je zadovoljstvo što sam danas ovdje s vama kako bih vam izložio prioritete našeg predsjedništva. Možda samo nekoliko uvodnih riječi. Htio bih reći da nisam od onih koji smatraju da se tijekom pet mjeseci ako izuzmemo kolovoz tijekom kojega se stvari ipak usporavaju u politici. Dakle, imamo pet radnih mjeseci, međutim nisam od onih koji će reći da ćemo se koncentrirati na pet točaka i da onda na kraju predsjedništva dođem k vama i da vam kažem ja sam radio na tim točkama, ali zapravo nismo postigli ništa. Ja bih radije da se koncentriramo samo na ona pitanja koja smatram bitnima i e, ona područja u kojima možemo stvariti napredak. A jedan od jedno od prvih pitanja je četvrti željeznički paket. Prije svega želim zahvaliti Latvijskom predsjedništvu kao i Europskom parlamentu koji su sjajno odradili svoj dio posla na kraju latvijskog predsjedništva, tako da su finalizirali tehnički stup. Prema tome, luksemburško predsjedništvo moći će se detaljno koncentrirati političkim stupom željezničkog paketa, odnosno pitanjima upravljanja i e, ugovora e, u, e, o javnim uslugama. Kako bismo postigli konsenzus, a ja sam uvjeren da je to moguće u sljedećih nekoliko mjeseci, možda bi trebalo promijeniti donekle način rada na tom paketu. Do sada se nije postavljalo pitanje koji je cilj koji smo sami sebi zacrtali u području željezničkog paketa. Za mene je to jasno, moramo imati više željezničkih pruga, bolju kvalitetu i bolje rezultate u željezničkom prometu. Mislim da nam to treba biti cilj i u tom smislu u sljedećim mjesecima trebamo raditi na tome imajući u vidu ovaj cilj koji sam spomenuo da bismo postigli konsensus koji će uzeti u obzir specifičnu situaciju u pojedinim državama članicama. Ja sam uvjeren da ćemo mi postići konsensus i da ćemo isto tako doći do konsenzusa oko političkog stupa u listopadu, dakle na sastanku u Luksemburgu ili najkasnije do prosinca. pakete u uistinu je glavni zakonodavni paket na kojem Luksemburško predsjedništvo namjerava raditi u predstojećem razdoblju. Drugo značajno područje je zrakoplovstvo. Mislim da vama, zastupnicima u Europskom parlamentu, nije potrebno objašnjavati zašto je zrakoplovstvo kompleksna problematika. Mislim da ste vi s time bolje upoznati od mene. Ne radi se samo o pitanju koje je u nadležnosti ministara prometa, nego je to jedno opće političko pitanje i upravo zato je vrlo teško postići napredak na ovom e, zakonodavnom paketu trenutno. Bez obzira na to, mi smo uvjereni da treba nastaviti raditi na tome i upravo je u tom području i u području putničkih prava parlament odradio sjajan posao do sada. E, smatram da trebamo raditi na tome, ali isto tako i na svim drugim e, područjima koja se odnose na zrakoplovstvo, ali da kako imajući u vidu i politička pitanja koja izlaze izvan okvira nadležnosti ministara za promet. Mislim da smo u trijalogu izvrsno radili, e, to je bio jedan timski rad e, na željezničkom paketu za vrijeme latvijskog predsjedništva, no isto tako smo surađivali sa nizozemcima i zapravo smo u kontaktu sa kolegama iz Nizozemske i mogu vam reći da su oni uistinu na raspolaganju kako bi uložili napore da se e, pomaknu stvari u području zrakoplovstva. Oni su već sada donijeli odluku da održe jedan e, neformalni sastanak vijeća u siječnju i to mi je iznimno drago. Treće područje koje mi se čini važnim e, u kontekstu konferencije COP21 su pitanja koja se tiču zaštite okoliša, a vezana su uz promet. E, posebno treba imati na umu činjenicu da je promet gotovo jedino područje u kojem nije došlo do smanjenja emisija CO2, nego su one naprotiv porasle za 20% u usporedbi sa razinom iz 1990. godine. Uvjeren sam da će nakon konferencije COP21 u Parizu biti upućen snažan signal i u području prometa kako bismo i tu ostvarili napredak. Još jedno područje kojim bismo se željeli baviti za vrijeme našeg predsjedništva je bijela knjiga o prometu parlament i gospodin Fondekamp koji se nalazi predamnom već su odradili izvrstan posao. Vi ste već e, usvojili izvješće o srednjoročnoj reviziji Bijele knjige. Koliko čujem, želim vam čestitati vama i Europskom parlamentu na usvajanju tog izvješća. Naše predsjedništvo smatra da bi vijeće ministara trebalo ne izraditi neko posebno izvješće, nego poraditi na toj temi za vrijeme e, vijeća ministara. Mi, mi bismo htjeli iskoristiti tu priliku 8. listopada u Luksemburgu kako bismo e, stavili na dnevni red temu srednjoročne revizije bijele knjige. Evo i gospodine Van Kamp, ono što vam ja sada mogu ponuditi jest da možda razmislimo o zajedničkoj izjavi. Evo, to je sve što bih rekao za sada. E, da kako, to je pitanje ulaganja u infrastrukturu kao još jedan od naših prioriteta. Naravno, Junckerov plan će se pokrenuti. A kao što znamo i Europski parlament ima svoje zahtjeve vezano uz Junckerov plan, e, tako da ćemo i na tome raditi. Ja sam uvjeren e, u važnost ulaganja u prometnu infrastrukturu i smatram da su ona bitna u ekonomskom kontekstu. Dakle, moramo imati ekonomsku viziju prometnog sektora i vidjeti na koji način možemo e, upravo taj aspekt bolje ugraditi u naše rasprave. Mi bismo isto tako željeli organizirati 7. E, listopada u e, Luksemburgu jedan neformalni sastanak vijeća, dakle prije službenog sastanka vijeća, dan prije. I tu bismo posebno naveli kao temu e, dakle uporabu bicikla u prometu. Iznimno mi je drago da ste vi usvojili amandman u vašem tekstu koji se odnosi na bijelu knjigu i to mi je iznimno drago. Naime, ja sam uvjeren da smo do sada zanemarivali važnost bicikle kao jedne vrste i načina zapravo prijevoza u suvremenom društvu, posebno u gradskim područjima imajući u vidu e, sve poteškoće koje danas poznajemo u gradskom prometu. Zato vas lijepo pozivam da nam se pridružite na tom neformalnom e, sastanku koji će se održati 7. listopada u Luksemburgu. Mi smo tamo pozvali gospodina Jan Dila i neke druge uvažene govornike, inače gospodin Dili je iz Kopenhagena i gospodin Michael koji je isto tako veliki zagovornik uporabe bicikla u gradskom prometu. Još e, jedno pitanje koje mi se čini iznimno bitno, a želim ga pokrenuti u kontekstu rasprave o bijeloj knjizi, a to je sigurnost na cestama. Čak e, i u Luksemburgu ja pridajem veliku važnost pitanju sigurnosti na cestama i smatram da bismo sve dimenzije sigurnosti na cestama mogli povezati sa socijalnom dimenzijom, sa zaštitom okoliša, dakle sa svim onim bitnim sastavnicima koje se nalaze u bijeloj knjizi. Zatim e, na redovnom sastanku vijeća u 12. mjesecu htjeli bismo se također posvetiti temi e, socijalne politike u cestovnom prometu. Znam da je to osjetljiva tema. Ne bih htio pokrenuti raspravu u smislu da vidimo trebaju li nam novi propisi u Europskoj uniji. Ono što mi se čini bitnim jest bolja primjena postojećih propisa na razini Europske unije i mislim da bi bilo zanimljivo da e, pokrenemo tu temu na sastanku vijeća ministara u prosincu, imajući u vidu da komisija radi na paketu mjera u cestovnom prometu koje će predstaviti 2016. godine. Zatim unutrašnja plovidba će nam biti još jedna pozitivna tema. Latvijsko predsjedništvo je već odradilo dobar dio posla, tako da će međuinstitucionalni pregovori brzo moći napredovati. Mislim da smo vrlo blizu toga da postignemo dogovor e, i da ćemo to učiniti u suradnji s parlamentom. Vezano uz pomorstvo, tu se posebno postavlja pitanje lučkih usluga. Naše predsjedništvo ovisi o vremenskim rokovima parlamenta i mi smo primili na znanje prvo čitanje Europskom parlamentu, vjerojatno negdje sredinom prosinca, što bi bilo negdje krajem našeg mandata mi ćemo u mjeri u kojoj je to moguće pokušati organizirati raspravu kako bismo saznali stajališta država članica o amandmanima koje će Europski parlament predložiti u prosincu. Zatim, e, kada je riječ o turizmu, koje je također u nadležnosti vašega odbora, želim e, napomenuti e, da će kolegica Francine Klozener doći na vaš odbor, ona je državna tajnica u Ministarstvu gospodarstva i zadužena za ovu temu. I to su dakle teme na koje ćemo staviti naglasak na sastancima vijeća u sljedećih nekoliko mjeseci. Nadam se da ćemo stvariti napredak u tim područjima. Ja vam zahvaljujem na pozornosti i na vašem sam, na raspolaganju sam kako bih čuo vaše komentare, ali i pitanja. Hvala lijepo. Ja, vielen Dank. Hvala gospodine ministre, uistinu odlično izlaganje. A sada prelazimo na pitanje. Prvo da riječ dajem koordinatorima. Svaki koordinator ima dvije i pol minute, a nakon toga po minutu i pol za sve ostale koje se javi za riječ. Još jednom hvala vam što ste došli, što ste održali ovo kratko izlaganje, a Van der Kamp je prvi govornik. Izvolite. Žir. Hvala vam. Htio bih poželiti dobrodošlicu gospodinu ministru. Hvala vam na vašem jasnom izlaganju. Sve je jako jasno. Vidjeli smo da možemo vjerovati malim zemljima članicama. Latvija obavila izvrstan posao i nadam se da će Luksemburg nastaviti na tom putu. Zahvalan sam i na još jednoj činjenici, a to je da će nakon Luksemburga nizozemska preuzeti predsjedanje. Bilo bi dobro da se onda vi pozabavite sa nižom e, kompliciranih e, dosija kako bismo imali lakši posao. Htio bih se dotaknuti nečega što ste spomenuli, to je avijacija, spomenuli ste i željeznički paket, to je svojevrsni politički stup, imamo čitav niz problema koji su s tim povezani. Nadam se da ćete uspjeti postići maksimalno što možete, bilo bi idealno kada bismo mogli usvojiti cijeli željeznički paket do kraja ove godine. To spada jednostavno u tehnički stup. Što se tiče konferencije u Parizu, znam da ste vi takozvani zeleni ministar, ali prije svega morate zaraditi novac kako biste ga potrošili, a EPP želi skrenuti pažnju na činjenicu da možemo zarađivati novac upravo iz prometnog sektora. Teško je tu uspust ravnotežu, ali nadam se da ćete ju držati na umu. Ovaj sastanak e, zakazan za 7. listopada. Zanima me da li vi sami idete s biciklom na posao. gospodin Kramer ovdje jedini istinski biciklist. Samo sam vam htio reći. Hvala vam najljepša. Hvala. Mm, gospodin ertog Poštovani gospodine ministre, i u ime Kluba socijalista srdečno vas pozdravljamo ovdje u našem odboru, odboru za promet i turizam. E, moram reći da mi je drago da ovdje mogu pozdraviti e, zelenog ministra i mm, uistinu mi je drago da se danas ovdje spomenuli su nekoliko vrlo važnih tema od četvrtog željezničkog paketa pa sve to e, zrakoplovstva i e, bicikla. To su sve odlučujuće teme. Želim vam puno uspjeha i sve najbolje radit na tim dosijejima, pogotovo kao što smo upravo čuli e, kada govorimo o četvrtom željezničkom paketu, riječ je o jednom političkom dosijeu, vrlo osjetljivom temu i u vijeću kada je riječ o tehničkim e, dosijima, to se dobro možemo složiti, ali kada je riječ o političkim dosijima, onda to izgleda nešto drugačije, barem je to tako bilo u prošlosti. Nije bilo lako pronaći rješenje. Vi ste to jako lijepo objasnili. Ako i gospodin Stomilja treba zapravo eh, dakle, uzeti u obzir potrebe podnje zemalja članica. To nije malo lak zadatak. Želim vam sve najbolje. Kad je riječ o zračnom prometu i pravima putnika u zračnom prometu, to je vrlo važan element vašeg rada. A što se tiče mog kluba, ne samo mog nego i drugih klubova, jeste eh, pitanje ovog e, zračenog, e, pa- paketa zračnog e, prometa i taj paket sadrži cijeli niz elemenata koji i mi smatramo problematičnim. Bilo da je to mm, o čemu, o kojem god da govorimo, o socijalnoj dimenziji, o mm, poduzećima s božanskim sandučićem i tako dalje. Cijeli niz problematičnih elemenata i mislim da upravo nam je tu potrebno Luksembursko predsjedništvo koji će pripremiti rad upravo za SSL, a u u našem klubu možete pronaći e, svakako podršku. Moram e, priznati da e, kao i prije u EU uniji u mnogim zemljama područje prometa se nego kao glavno prioritetno područje i nas da ćemo, da ćete nam pomoći da upravo ovu temu podignemo kada je riječ o prioritetu upravo na vijeću ministara prometa. E, u svakom slučaju hvala vam na vašem izlaganju. Hvala, a sada Robert Zile. valo Hvala vam, e, dobar dan gospodine ministre. Želim vam poželjiti dobrodošlicu u naš e, odbor u ime kluba konzervativaca. Kao zastupniku iz e, Latvije zadovoljstvo mi je što smo predali predsjedanje još jednoj maloj zemlji. Dakle, Luksemburgu vi sigurno imate više iskustva od nas. Što se tiče vaših prioriteta, slažem se o tom gdje valja nastaviti posao, prije svega mislim na četvrti željeznički paket. Zanima me što ćete poduzeti s tim u vezi. Na sastanku Vijeća ministara za promet u listopadu Kada se dogovorite o političkom stupu, kako ćete dovršiti posao? Mislite li da ćete dovršiti posao u roku četiri mjeseca? Hoćete li uspjeti to učiniti u tako kratkom vremenu? Postoje različiti mogući ishodi onoga što će slijediti nakon sastanka ukoliko dakle postignete slaganje vezano uz politički stup i hoćete li onda uspjeti u kratkom roku postići slaganje oko tehničkog stupa. To je osjetljivo pitanje, postoje različita mišljenja vezana uz pojedine uredbe. U Luksemburgu bi kako minimalna plaća bila nešto drugačija od minimalne plaće u Bugarskoj, te u cestovnom prometu kako možete osigurati ravnotežu diljem Europe, dakle na jedinstvenom tržištu, to je teoretski, a u stvarnosti su prihodi vrlo različiti. Jednako je sa socijalnim e, jamstvima, tu se riskira svojevrsni protekcionizam. Što se tiče Junkerovog plana u sektoru prometa, to je uzrokovalo zabrinutost od strane ovog ovog odbora. Tu smo imali različite mjere koje su predložene, te me zanima kako, što vi mislite o tim investicijama. Hvala Kezina Meissner, hvala. Dakle, i mi vas pozdravljamo ovdje, radujemo se Luksemburškom predsjedanju u vijeću. Gospodin Zile je rekao da i prethodno smo imali jednu malu zemlju koja je predsjedavala, no i vi ste, imate puno više Samo samog početka ste uh, u Europskoj uniji, ne znam koje je to po redu predsjedavanja Luksemburga vijećem, no pređemo na pojedine teme. Uh, četvrte pa željezničke pak vrlo je, to je tema koja je vrlo važna za Europu, vi to najbolje znate. E, završili smo ove pretehničke pregovore i sada kad je riječ o ovom političkom aspektu, tu nam treba ponepio integrated ticketing, ono što treba ljudima u Europi, što im je potrebno i mislim da tu moramo napraviti e, veliki napredak i tu imamo veliko očekivanje. Što se tiče zračnog prometa, tu se nadam da e, ćete vi, jer ipak za mene su Luksemburžani iznimno veliki i diplomati, da ćete vi uspjeti upravo u tome pitanju gibraltaralizično, nećete započeti raspravu o suverenitetu, nego da ćete fokus staviti poneprije na povezivanje i pristupe svim građanima zračnom prometu. Nadam e, se da se time i prava putnika i e, kada je riječ o stvarenju jedinstvenog zračnog prostora u Europi, da ćemo tu na postići napredak. Junkerov plan, znamo, Junker je luksemburžanin, e, znamo da tu e, zapravo vrlo pomno pratimo, puno novca je iz e, špate prometa prebačeno onda EFSI. Mislim da je sada vrlo važno da pronađemo ulagače upravo za ovaj programe u prometu vrlo je važno da tu imate na umu, da pazite da e, dobro se napreduje, da se ide e, dalje. A kada je riječ o unutarnjoj plovidbi i tu se mora napraviti e, puno toga. Zapravo ne možemo toliko brzo graditi željezničke pruge koliko brzo želimo prebaciti promet ceste na željeznice. To moramo naravno ulagati i u unutarnju plovidbu, primjerice podizanje visine mostova i slično. Posljednja točka, točka bicikle, odlično, nisu samo bicikli pa tako povoljni za okoliš, riječ je također i o žičarama, bilo bi dobro da imamo i konferenciju o žičarama i e, žičarama i biciklima, ali nisam ništa rekla u Uberu, što vi mislite o tome? Hvala, sada gospođa Kilanen. Kiitoksia puheenjohtaja. Ihan ensinnäkin tervetuloa Luxemburgin. Hvala vam. Za početak um, želim poželjeti dobrodošlicu na naš sastanak. Želim vam sve najbolje sa četvrtim željezničkim paketom. Mislim da je to najvažnija stvar kojom se sada bavim u sektoru prometa i htjela bih vas ohrabriti da sve svoje snage usmjerite na rad tim paketom kako bismo ga mogli dovršiti. Važno su također pitanja iz e, zrakoplovnog sektora, dakle projekt jedinstveno europsko nebo, sigurnost, e, njegovo dobro funkcioniranje, te kako ga financiramo, ali htjela bih naglasiti da je za naš klub željeznički paket e, ono što je na prvom mjestu, dakle dovršetak političkog e, stupa e, koji ćemo na jednak način tretirati sve zemlje članice. To je jako važno pitanje. Hvala. E, Kajma Deli je nažalost u bolnici, stoga ću ja preuzeti njen dio i reći nekoliko riječi. Također se zahvaljujem za ovo izlaganje, te je ovdje s nekoliko riječi spomenu bicikli. Ja e, sad moram nešto e, reći, znači mi niko neće vjerovati. Vi ste govorili o 20 po, porastu emisije u prometu za 20%, a do emisije u, u industriji su se smanjile za 32%. Upravo u gradu e, je e, promet, e, promet na promet otpada gotovo 70% svih štetnih emisija. Ministar prometa u Njemačkoj e, rekao da 90% svih vožnja automobilom je na distancama udaljenostima manjih od 6 e, km. E, riječ je o distancama koje se mogu preći i pješice. Dobro je da ste i tu stavili nas na svoj plan rada i mi danas razgovaramo o tome. Naravno, u gradu se puno brže ako vozite biciklom. U Berlinu možete voziti biciklu u prosjeku 40, 18 kilometara km na sat. Dakle, ne samo da ste brzi, nego činite nešto dobro za svoje zdravlje. S obzirom ste spomenuli turizam. E, biciklistički turizam u Europskoj uniji generira 44 milijarde eura svake godine. E, dakle, podjednako kao i krstarenje. Dakle, međutim, lakše je dobiti jednu milijardu ulaganja u e, krestarenje nego, ka, nego 10 e, milijuna e, za bilo što drugo. Dakle, ja sam pozvana na ovu konferenciju, sve bi drago, rado ću doći na nju govoriti unutarnjoj plovidbi. Kad je u o unutarnjoj plovidbi, pomalo sam, malo sam kritičan, naravno, mi kao zeleni smo za unutarnju plovidbu, ali ako će doći do smanjene emisije i ako će doći do prolagodbe prodava riječnim kortom, aspektima. Danas će nam Europski revizorski sud dati izvješće o projektima unutarnjoj plovidbi. U Njemačkoj po unutarnjem plovilu sjede tri osobe u administraciji. Imamo cijeli niz novih projekata koji služe tome da se zaštite mjesta upravo u administraciji. Dakle, moramo pogledati gdje što ima smisla. Tamo gdje ima smisla da napravite. I da, moram, kao posljednje, danas sam pročitao me. da su su Lotrinjen i rade na prekograničnoj željezničkoj pruzi koja e, ne, treba biti ponovno obnovljena i biti obnovljena zajedno se povezujući i Luksemburg. To je mogao biti dobar primjer i e, za, dobre, za dobre projekte e, budućnosti. A sada riječ dobiva sata Dagmar Elmesoli. E, allora, Minuto grazie, 30. grazie Presidente. Hvala vam predsjedavajući. Mm, Dobrodošli ministre i hvala vam na vašim uvodnim riječima što ste nam iznijeli svoje prioritete. Ja sam izvjestitelj za četvrti željeznički paket. I dakle, izboli za ću pratiti vaš rad. Kao što znate, treba ohrabriti stajalište parlamenta i dakle pratit ćemo izbliza i s velikom pažnjom vaše djelovanje. Bilo bi dobro doći na sastanak u listopadu uz velikim zamahom koji ćemo dati ovom četvrtom željezničkom paketu. kako bismo dovršili ovaj posao koji je od izuzetno velike važnosti. Htio bih vas pitati koji su za vas elementi gdje je moguć kompromis u vijeću, zato što je to tema dvaju dosije o četvrtom željezničkom paketu. Međutim, ja sam također izvjestitelj za upravljanje jedinstvenim europskim nebom. Znamo da je došlo do zastoja u vijeću zbog problema sa Gibraltarom. Bilo bi dobro djelovati na zajednički način kako bismo postigli napredak u području zrakoplovstva. Znate da smo pod sve većim pritiskom konkurencije iz arapskih Emirata i strane zaljevskih e, zemalja i zanima me što ću tu učiniti s tim u vezi. Hvala. Hvala. E, e, Kristine Hvala. Hvala i hvala vam ministre na izlaganju. Iznimno mi je drago što u vašem radnom programu vidim da postoji socijalna dimenzija evropskih politika, te da je ona za vas prioritetna. Bez snažne političke volje ne možemo ostvariti napredak, posebno u prometnom sektoru gdje se vide etička pitanja s kojima se suočava Evropska unija. U cestovnom prometu Luksemburg je već pokazao svoju odličnost u sklopu zajedničke izjave sa drugim državama članicama u lipnju kako bi se podržali postojeći zakonski propis Europske unije, kako bi socijalni partneri e, razradili zajednički pristup kako bi se borili protiv fiktivnih poduzeća i kako bismo se borili protiv nelavne konkurencije u prometnom sektoru. Nadam se da ćete pokazati vodstvo u tom smislu. Želim nešto reći o političkom stupu željezničkog paketa koji ste spomenuli. Mi također smatramo da je to prioritetno pitanje za vaše predsjedništvo. Vezano uz to pitanje izvješće predstavljeno u lipnju pokazuje koliko je teško pomiriti stajališta o tako osjetljivoj temi. Nadam se da ćete imati uspjeha u ovom području e, kako bi se ostavio manevarski prostor nadležnim tijelima da mogu organizirati, ponuditi e, usluge u potničkom prometu kako bi se osigurala teritorijalna kohezija. Otvaranje tržišta mora osigurati i profitabilnost, ali i ravnotežu na našem teritoriju. Nadam se da će predsjedništvo isto tako osigurati da postoje jasne e, odredbe zaštite radnika u slučaju e, prijenosa unutar poduzeća. Hvala, Marko Stipa. Ministar, dank. E, hvala gospodine ministre što ste nam iznijeli ovdje prioritete. Čuli ste koliko je važan željeznički paket ovdje za nas, jedno pitanje. Znam da je malo zločesto, ali evo postavit ću ga ipak. Što ako se ne postigne politički dogovor? E, što ćete vi e, tijekom svoje legislature napraviti? Drugo pitanje, pitanje, dakle cijela tema bicikala. Nizozemska je biciklistička nacija Europe. Münster je glavni biciklistički grad u Njemačkoj. E, sve to činimo, a da Europa tu ništa ne brine. To je razvilo samo od sebe, nazvalo iz grada, iz mentaliteta, iz nacije. I ako sada pogledam ovaj odnos istok-zapad od e, Nizozemske do e, Važava, Vašave, tu sam zapravo dosta ograničena kada je riječ o mobilitetu. Dakle, prema sada bi tu mogao nekako prepoznati nekakvu međunarodnu dimenziju. Samo zbog toga što ta tema dobro zvuči, mm, ne znači da to potreba biti i naš, naša zadaća. Moramo li se tu zadirati u istinu u nadležnosti zemalja članica? Ne bismo li se trebali koncentrirati na primjere dobre prakse i postaviti pitanje zašto to u Münsteru ili Nizozemskoj tako dobro funkcionira. No ponovno onako slutim da je tu riječ o kvotama, obvezama i ono sljedeće čime ćemo se vjerojatno baviti jeste fitness check za pješake, ali poslije pitanje gdje je tu granica europske nadležnosti. E, mislim da biste vi svoje vrijeme trebali koncentrirati na CEF, e, na željeznički paket, e, zračni promet, biciklisti. Da, to je sve lijepo i krasno, ali nije glavna tema. Dziękuję bardzo. Hvala vam. Hvala vam gospodine ministre. Jedno od važnih pitanja su socijalna pitanja u ovom e, sektoru. Drago mi da to vama na srcu, jednako je i sa mnom. Organizirali smo konferenciju u Briselu na tu temu i vi ste tijekom te konferencije govorili o modernom ropstvu i pritom ste mislili na vozače kamiona i slažem se s onim što ste tada izrekli, trebamo se boriti protiv zloporaba koje postoje u ovom sektoru. Ali vi biste se trebali složiti sa još jednom činjenicom, a to je da će Luksemburško predsjedništvo da će se trebati pozabaviti sa razlikom u plaćama u istom sektoru. Imamo dakle situaciju sa različitim plaćama, drugačijim troškovima, drugačijom fazom razvoja među pojedinim zemljim članicama, te bi trebalo utvrditi mm, jednu jednaku plaću koja će vrijediti na teritoriju cijele Europske unije. Vi ste se potom dotaknuli četvrtog željezničkog paketa, rekli ste da valja poboljšati mm, željezničku mrežu. Međutim, da trebamo uzeti u obzir i specifičnosti pojedinih zemalja članica. Htjela bih eh, da kada se budete pozabavili sa socijalnim pitanjima u prometnom sektoru, da ćete također uzeti u obzir specifičnosti zemalja članica. Jasno je da postoje zloporabe, međutim treba vidjeti kakva je situacija u pojedinim zemljama članicama. Primjerice građani u mojoj zemlji, Poljskoj ili pak oni u Rumunjskoj ili Bugarskoj, nemaju ništa protiv da imaju plaća kao u Luksemburgu, ali to trenutno nije moguće. Danke sehr, Hvala. Jackie Foster, izvolite. Hvala vam. Samo nekoliko pitanja. Tu je pomorski prijevoz. Vi ste istaknuli sukob interesa između raznih općih uprava kada je riječ o usklađivanju sa direktivama o suporu i čistoj vodi. Imamo zemlje koje su se tome prilagodile, imamo čitavu industriju krstarenja. Međutim, u nekim lukama vrijede nacionalna pravila, tu imamo probleme. To sam već pitala komisiju, zanima me što vi mislite o tome da se vi pozabavite tim pitanjem tijekom predsjedanja. Imat ćemo također i e, raspravu o bespilotnim letjelicama i bavimo se dakako ozbiljno i tim pitanjem. I još jedno pitanje. Svi smo isfrustirani situacijom u zračnom sektoru. Ja sam bila izvjetiteljica za jedinstveno evropsko nebo. Tu je Britanija izvršila velik pritisak, tu smo se htjeli uključiti, međutim, činjenica je da sve ono što se događa, da Gibraltar je suvereno područje, ono je e, tako kako je i to nije otvoreno u pregovorima. I konačno, Mislim da postoji napetost vezano uz međunarodne prijevoznike koji prelaze preko našeg e, kontinenta. Mislim da tu postoje primjeri socijalnog dumpinga. Mi dolazim iz otoka gdje 83% ljudi dolazi u zemlju zračnim prijevozom i mi ovisimo o dobrom, o dobrom tržišnom natjecanju. I to su moja pitanja. Hvala vam na pažnju. Hvala. Josh Hvala gospodine ministre, dragi kolega Franc. Čestitam vama i vašem temu za, na ovom ambicioznom planu i programu, mislim da ste dobro naveli prioritete. Što se tiče četvrtog željezničkog paketa, uvjeren sam da ćete ispregovarati pakete koji će donijeti ponajprije e, rast te pogodnosti i za gospodarstvo i za zaposlene, jer o tome je zapravo riječ. Također ste spomenuli socijalnu dimenziju cestovnog prometa i dali ste već i odgovor, dakle bolju provedbu, e, što za sobom određene provjere i sankcije. Možda, mislim, možda me, mi smo se izjasnili za um, Road Safety Agency i poduzeće iz podnaka tako, ali što vi kažete o takvoj jednoj agenciji? Što se tiče prava putnika, to želim zahvaliti na odgovoru koji ste poslali naše naš dopis i da razmišlja o tome na koji način se tu može nešto napraviti u pogledu sadržaja. Možda biste nam tu mogli dati nekoliko informacija. Potom još jedno pitanje um, vezano za održivi razvoj. Jer znam da ste vi zaduženi i za održivi razvoj. I e sada, kako vi sto, što vi mislite o sljedećem? Kvaliteta zraka je dosta loša. Vijeće je rekao da će, će se također e, raspravljati i o emisiji cestovnog prometa i kvaliteti zraka. E, da, još nešto, još nešto što je vrlo važno, ima naime još 10 minuta, 2013. smo izradili definiciju o teško ozlijeđenim osobama u cestovnom e, prometu. E sada komisija je osim te strategije, osim tog utvrđenog cilja, vezano za mm, teško ozlijeđene u cestovnom prometu. E sada, možete li zajedno s parlamentom izvršiti pritisak da komisija po tom pitanju razvije novi pristup? Hvala, dobro, kod Luksemburga sam bio sada malo tolerantan, dakle, ipak ste govorila malo predugo, ali recimo, bit ćemo danas veliko dužni, pa kada se dva Luksemburžana ovdje pokotovo raspravljaju. Znači, Latko? Muchas gracias. Felicidades por su... Hvala vam. želim vam čestitati, želim vam sve najbolje i nadam se da ćemo, da ćemo uskoro i vidjeti rez, brojne rezultate koje ćete postići tijekom svog predsjedanja. Ja ću se svrnuti na ono što ste naveli kao vaše prioritete. Htjela bih da vaše predsjedništvo doista dovrši sve ono što ste nam naveli kao prioritete, sve ono što ste spomenuli je međupovezano. Ukoliko e, nismo u stanju ispoštovati takve direktive i uredbe koje smo sami donijeli, nikad nećemo imati evropske mreže i nikad nećemo moći imati evropsku intermodalnu mapu. u kojoj ćemo povezati sva prijevozna sredstva i unutar koje će putnik imati svoju jedinstvenu putnu kartu kojom će se moći kretati diljem Europe. Dakle, htjela bih da budete usklađeni sa važećim propisima i ukoliko budemo doista uspjeli realizirati ove infrastrukture, ukoliko budemo poštovali odluke parlamenta, onda ćemo moći koristiti resurse zemalja članica i europske resurse na učinkovitiji način i tada ćemo postići odgovarajuće rezultate, a naši građani će vidjeti da je Europa korisna zato što je to poruka koju moramo poslati. Osim ovoga moći ćemo i smanjiti emisije CO2, naime uvijek govorimo o emisijama, o tome što možemo napraviti, a tu postoji određena nedosljednost zato što vidimo rast emisija CO2. Da zaključim, želim reći još jednom da vam čestitam, zašto to što ste među prioritete uvrstili četvrti željeznički paket. Dakle, postoji kod vas dosljednost, ali mi smo, moramo suočiti s ovim tehničkim stupom, a prije svega smo obvezi doći do sporazuma, odnosno slaganja unutar političkog stupa, inače ćemo stalno ponavljati jedno te isto, nećemo biti dosljedni. Dakle, želim vas pitati jednu stvar. Rekli ste da želite postići sporazum, to želimo i mi. Vi ste rekli da je potrebno uzeti u obzir postojeće razlike između zemalja članika, članica i što to točno znači? Što želite reći? E, kako postići slaganje u političkom smislu? Der nächste ist Claude Thomas als Gast heute. Claude kao naš gost danas. Da, e, Došao sam danas jer je moj ministar danas ovdje tri pitanja. Inicijativa e, za BCG, mislim da je to e, vrlo važno, a u području energije izgradile smo partnerstvo sa gradovima Europe. Dakle, gradonačelnici, evropski gradonačelnici, riječ je o 260 gradova Europe koji su vrlo angažirani u borbi protiv e, klimatskih prometa i upravo kada je riječ o prometu, tu se mogu pronaći mnoga rješenja upravo na razine gradova. Ne mislim da tu sada mogla otići puno korak dalje. Ne govorim samo o biciklima, nego i o strateškim partnerstvima sa gradovima. Može se o tome raspravljati također i u vijeću. Što se tiče željezničkog paketa, opet se to objasnio, nije nama potrebna e, nekakva ideologija, liberalizacija ne treba služiti sama se, trebaju nam e, bolje vlakovi, prekograničene poveznice i e, izbjeći socijalne dumping. I mislim da upravo tu trebamo pokušati postići dogovor koji će upravo te aspekte kvalitete antidumpinga i većeg broja e, vlakova. Upravo, e, na primjer, na e, na relaciji Luksemburg, Beren, Milano. Dakle, tu nam nedostaje. Nekada smo, e, nedostaje vlakova, nekada smo imali osam veze, danas imamo samo dvije. Dakle, te e, upravo sa e, prekomjernom liberalizacijom došlo do smanjenja broja vlakova. Mi želimo povezivanje Europe, stoga nam treba novi pristup. I posljednje pitanje, kolege iz klubu kluba socijalista su također to spomenuli, a to je socijalni dumping e, među vozačima kamiona. Mislim da je tu njemačka sindikat e, napravio vrlo dobar korak. E, a sada komisija ide protiv toga. I hoće li to također biti tema tijekom vašeg predsjedavanja? Hvala vam lijepo. A sada Marija Grapini, izvolite.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 su uistinu dobre, međutim bez novca i bez e, učinkovite prioritizacije samih jedno izdataka nećemo postići na zacrtane ciljeve. Moramo se postići konsensus kako bismo imali učinkovito financiranje infrastrukturnih projekata. Ja zapravo ne vidim kako četvrti željeznički paket može biti proveden dokle god postoje zemlje u kojima željeznička infrastruktura infrastruktura e, ne postoji u potpunosti uništenoj Dokle e, e, god Juncker i je junger ne prihvaća prioritizaciju na temelju devetnog položaja. Što se tiče ovoga što je mm, nešto što ovome što je rekao moj kolega malo prije. Što vi mislite? Kako će vijeće e, sada, kako se vijeće može angažirati upravo u ovom njemačkom e, dosijeu kada je riječ o minimalnim plaćama, riječ o minimalnim plaćama koji rade u Njemačkoj, a ne koji e, prolaze Njemačkom. Ne znam što je sa zaposlenicima, odnosno posloprimcima iz drugih zemalja, kako njih je prisiliti da plaćaju minimalne, pla, minimalne plaće samo zbog toga što isti ti ljudi vrše utovar istovar robe u Njemačkoj. Što ćete tu napraviti, pogotovo ako nema dovoljno novca za to? Hvala, a sada Kozma Zlotovski. Dziękuję bardzo, panie przewodniczący. Hvala vam, predsjedavajuću. Gospodine ministre, između prioritetima ste spomenuli i sektor zračnog prometa. A Trebali bismo se pobrinuti da države tu ne daju previše potpora, u slučaju da one postoje, onda je potrebno poštovati određene procedure, a postoje i e, postupci koje e, valja slijediti nakon što se prekrše pravila. Recimo u Poljskoj se dogodila situacija u kojoj je jedna zrakoplovna tvrtka trebala zatvoriti određene linije Međutim, u Europi često imamo posla sa konkurencijom koja dolazi iz trećih zemalja koje e, djeluju na našem području upravo zahvaljujući potporama iz vlastitih zemalja. Prije svega mislim na azijske zemlje ili pak one bliskoistočne. Zanima me hoće li Luksemburško predsjedništvo intervenirati kako bi zaštitilo evropske zrakoplovne tvrtke. Hvala. Još imam Koh i još dva govornika, tako dakle još četiri govornika i time je popis govornika zatvoren. Hvala gospodine predsjedavajući. Dobar dan ministra. ja predstavljam Klub zastupnika Europa, Naroda i Slobode. Pažljivo sam vas saslušala. Rekli ste na početku da nemate nekoliko prioritetnih područja, ali ja sam ih pobrojala 11, što nije tako malo za razdoblje od pet mjeseci. Ja bih vam htjela skrenuti pozornost na tri područja koja mi se čine bitna. Ja sam 35 godina radila u jednoj važnoj francuskoj zrakoplovnoj Turci, tako da mi je zrakoplovstvo važno i htjela bih da na ovome odboru ne izgubimo iz vida sigurnost putnika. Vi ste govorili o pravima putnika, što je da kako važno, ali moramo isto tako više raditi na sigurnosti putnika u prometu i zato me zanima e, kako, kako je trenutno stanje s tim u vezi u zrakoplovstvu. U više navrata se govorilo o socijalnoj dimenziji, Svima nam je poznato da nelojalna konkurencija ima značajan utjecaj na stanje radnika u EU, posebno kada je riječ o detaširanim radnicima. Vi ste spomenuli biciklizam i rekli ste da bi to trebao biti glavni način prijevoza u našim gradovima. Ja sam e, da kako izabrana u Francuskoj i mi smo u Francuskoj primijetili da ta politika koja automo, vozača automobila zapravo za odgovornost za zagađenje stavlja na vozače automobila, međutim da to u velikoj mjeri negativno utječe na male trgovine i trgovce. isto tako to nije sasvim pošteno jer da, postoje bicikli, postoji i javni prijevoz, ali istovremeno kada je riječ o javnom prijevozu u Francuskoj mi nemamo niti sigurnost, niti je taj javni prijevoz uređen, niti je čist, tako da vozači automobila čak e, niti nemaju gdje ostaviti svoj automobil u velikom broju slučajeva. Hvala, gospodin Koh. Hvala Hvala. Gospodine Boš, govorili ste o pitanjima sigurnosti u prometu. U parlamentu smo uvijek se slagali od toga da mora jedan od ciljeva biti smanjiti broj smrtnih slučajeva u prometu i smanjiti broj osjećenih osoba u cestovnom prometu. Ja imam određene dvojbe, je li to cilj Europske komisije, ali kao što o tome misli e, vijeće, koga ćete podržati, hoćete li dati podršku nama ili komisiji, tako Također su govorili o pravima putnika, bilo da je riječ o zračnom prometu, autobusnom prijevodu ili e, drugim vrstama prijevodima. Prije nekoliko dana predstavio sam cilj. Htio bih da europljani s jednom kartom mogu putovati diljem Europe, a to znači da moramo imati i prava putnika u multimodalnom prometu. Hoćete nas podržati u provođenju te ideje da imamo integrirani multimodalnu kartu s kojom građani mogu putovati diljem Europe. Hvala. Marinesku, sljedeći govornik, izvolite. Hvala gospodine predsjedavatelju, hvala gospodine ministre što je su započele ovu raspravu o e, paketu za zračeni promet. To je vrlo važna tema, no želim vam reći da zapravo vas e, pokrivaju ugovore jer vijeće je zapravo trebalo početi, započeti s prije dugo vremena. E, za riječ je o kvalificiranoj većini u e, vijeću, a ne o jednostavnom glasu. Dakle, ako jedna zemlja članica ima nešto što žele reći, dakle, ono, ono, vi radite zapravo ono što je već trebalo biti napravljeno na temelju ugovora i stoga vam hvala na tomu. Mi vas e, molimo da podržite znate kada je riječ o proračunu, u svakom slučaju nam treba više novaca kako bismo mogli pokriti rupu koja je nastala u CEF-u i parlament će zatražiti mogućnost korištenja drugih izvora financiranja kako bi se pokrila jamstvo za dio toga, naravno da se dakle, vas molimo da nam date podršku po tom pitanju. Pa čak i ako ćemo onda uzeti novac iz eksija eh, a sad, hvala, a gospodin Deli. Hvala gospodine predsjedavatelju. Slažem se s kolegama koji sam zaželjeli sve najbolje. Ja vam želim se najbolje tijekom vašeg mandata i želim se osvrnuti na ono što ste rekli u uvodnom. Govorili ste o socijalnoj dimenziji, to je vrlo osjetljivo pitanje. Naravno, vi ste također spomenuli i da nema nikakvih planova što se tiče novih zakonodavnih prijedloga. Vaš je cilj da postojeće zakonodavni budu učinkoviti i da je to zapravo vaš opseg rada. Možete nam reći nekoliko više informacija o tome koji mehanizme ćete koristiti, na koji način ćete pokušati pokrenuti inicijative kako bi se porevidiralo postojeće zakonodavstvo, na koji način Laksimuško predsjedništvo namjerava pristupiti upravo tom pitanju. Kakav je vaš pristup? I na posljedku što se tiče četvrtog željezničkog paketa, ja sam e, izvjestitelj u Seni za četvrti željeznički paket i želim e, razviti suglasnost sa pred, sa kolegom prije nas Dakle, važno je da zemlje članice postignu kompromis u e, vijeću. Uistinu bi mi bilo drago čuti od vas, e, dakle, vidite li tu mogućnost e, poduženja dogovora na temelju onoga što je postiglo prethedno predsjedništvo i može, dakle, kakva je mogućnost postizanja dogovora u vijeću. Hvala. Ehm, gospodine Bož, imate 15 minuta da date odgovor na sva postavljena pitanja. Izvolite. Prije svega želim zahvaliti svim kolegama koji su uzeli riječ. Meni su ovi komentari bili vrlo zanimljivi kako bih mogao vidjeti kakva su različita stališta u Europskom parlamentu na ove teme koje sam spomenuo. E, bilo bi teško sada pojedinačno odgovoriti na sva pitanja, pokušat ću grupirati pitanja i komentare ili možda odgovoriti pojedinačno na ona pitanja koja se ne mogu grupirati zajedno s ostalima. Kao prvo, vezano uz četvrti željeznički paket, gospodin Piper me pitao što ćete učiniti ako ne uspijete postići cilj 8. listopada, dakle ako se ne postigne konsenzus o političkom stupu. Iskreno rečeno, to nije moj stav, ja želim imati pozitivan stav, želim ići prema naprijed, a ne želim se pitati prije nego što krenem na posao što ću činiti ako ne uspijem. Dakle, mislim da treba raditi na tome da se postigne konsenzus. Nekoliko je pitanja bilo je u smjeru, dakle, što to znači. Ali to zapravo znači vidjeti koje su specifičnosti u državama članicama. Jer ja sam ustanovio tijekom rasprava u vijeću prošle godine da trenutno ne postoji niti jedna država članica koja e, se može poistovjetiti s ovim tekstom jer postoje specifičnosti tako da se vode razgovori o kvaliteti, o transparentnosti, posebno vezano uz ugovore i sada treba vidjeti kako postići konsenzus vezano uz tekst koji će nam e, omogućiti da postignemo kvalitetu, rezultate i transparentnost. Kao što je nekolicina vas spomenula, ulaganja u željeznice iznimno su važna ne samo u smislu kvalitetnijeg prometa nego i u ekonomskom smislu. Dakle, pitanje kako ćemo oblikovati tržište. Istovremeno moramo imati na umu specifičnosti država članica i zato su bitna izvješća e, u pojedinim informacijama vijeća, zato treba raditi na postizanju konsenzusa kako bismo ga uspjeli postići e, u prvoj fazi u listopadu. Ako u tome uspijemo, onda ćemo odmah krenuti u pregovore s Europskim parlamentom e, gdje ćemo razgovarati o ostalim stupovima. Mi smo dali jednu izjavu na početku predsjedništva u kojoj smo rekli da želimo zadržati sva tri stupa, upravljanje, e, ugovore i transparentnost i da želimo da se paket usvoji u cjelini. Dakle, to je cilj našeg predsjedništva. Ako slučajno ne uspijemo završiti pregovore s parlamentom, nadam se da to neće biti slučaj, ja sam i u tom pogledu optimist, budući da sam po prirodi optimističan. Mi isto tako imamo redovne kontakte s nizozemcima i njih smo uključili u rad. Dakle, nadamo se da ćemo u siječnju ili veljači dovršiti, odnosno finalizirati rad e, na toj temi. Mi, mi se nadamo da ćemo to uspjeti do prosinca. Dakle, moj stav je da budem odlučan, da sam optimist i mislim da se bitka može dobiti samo ako se zadrži optimizam. Zatim, zrakoplovstvo. Kao što sam već objasnio, postoje neka politička pitanja koja nisu vezana samo uz vijeće ministara prometa, ako su vrlo zahtjevna. Gospodine Marinesku, vi ste rekli da imamo obvezu da pokrenemo trijalog, imate pravo, a istovremeno moramo vidjeti, e, moramo imati na umu što se događalo tijekom talijanskog predsjedništva. Dakle, moramo vidjeti e, gdje su problemi. Ne radi se samo o tome da jedna ili dvije države članice blokiraju pregovore situacija sama po sebi kompleksna. Naravno, to ne znači da mi nećemo na tome raditi. Mi ćemo pokušati u najmanju ruku e, na neformalan način pokušati ostvariti napredak na svim područjima posebno u području prava putnika jer mi se čini da to ima najviše šanse da e, se riješi tijekom našeg predsjedništva. Što se tiče financiranja, E, dakle, što se tiče ulaganja u prometnu infrastrukturu, to je pitanje koje se dotiče i nadležnosti nekih drugih ministara i komisije, ali u formaciji vijeća ministara nadležnih za promet stajalište je vrlo slično stavovima koje smo mogli čuti danas u dvorani. Dakle, nema nekih bitnih razlika između stavova ministara za promet i poruke koje sam čuo ovdje danas. Dakle, naša poruka je jasna mm, i također e, moram istaknuti da je povjerenica Bulc iznimno angažirana i radi na ovoj temi, prema tome ne postoji niti e, razlika u stajalištu komisije u odnosu na vijeće. Što se tiče biciklizma, gospodin Van Kamp me pitao da li ja vozim bicikl. Da, vozim bicikl. Svaki dan putujem biciklom od, dakle zapravo idem na posao biciklom, naprosto zato što je tako najjednostavnije, treba mi 15 minuta da dođem do posla, neovisno o tome kako je stanje u prometu. Da, i onda neki mi kažu da, ali što je s vremenskim prilikama. Moram e, priznati da u e, Luksemburgu nemamo baš južnjačku klimu, ali u redu, može se čovjek e, odjenuti, dakle tako da nije nemoguće ići biciklom. pitanje je ima li smisla razgovarati o biciklizmu kao o prijevoznom sredstvu na razini Evropske Neki kažu da je to izgubljena bitka i da se to tako i tako, da je to tako i tako nešto što se događa samo po sebi. Htio bih jasno istaknuti da mi nije namjera pokrenuti raspravu o donošenju novih propisa u području biciklizma. To ne bi imalo nikakvog smisla, to treba prepustiti državama članicama, gradovima, općinama i tako dalje. Međutim, to je jedno prijevozno sredstvo koje se podcjenjuje. E, kao što smo čuli, u ekonomskom smislu, u području turizma, e, to može imati vrlo veliku važnost i općenito biciklizam kao takav može imati veliku ekonomsku težinu. E, zapravo na svjetskoj razini e, vidimo da to prijevozno sredstvo doživljava ponovni procvat. I to zato što e, to prijevozno sredstvo više nema jednaku poziciju kao i automobili i druga prijevozna sredstva. Prema tome, u tom smislu oni trebaju ponovno dobiti svoj prostor i zato mislim da bismo mi u EU mogli zapravo povesti u tom smislu, e, ne u smislu novih zakonskih propisa, nego boljeg razumijevanja tog načina prometovanja. Bilo je jedno pitanje u smislu hoće li biti problema ako se e, bude stavljao naglasak na, odnosno ako se bude davljala prednost biciklima u odnosu na automobile, da će se naprosto oduzeti mjesta koja su bila namijenjena automobilima i da će, su, da se, da će im se oduzeti. Dakle, ako se zapitamo koje su potrebe u smislu gradskog prometa u Europi, zapravo se trebamo zapitati kakve gradove želimo u budućnosti. Želimo li gradove kakve smo imali posljednjih 20 godina i posebno u smislu E, ekonomskih e, zahtjeva u gradovima. Koji su najkonkurentniji gradovi u svijetu? Beč, Kopenhagen, e, Vancouver, Montreal, to su gradovi koji su u tom području uistinu avangardni koji su avangardni u smislu jednog, jedne drugačije organizacije gradskog prometa i vrlo su konkurentni na popisu gradova prema kriteriju konkurentnosti. To nisu gradovi koji su, gdje postoji prometno zagušenje, gdje je kvaliteta života e, loša nisu to gradovi koji će izbiti na vrh najkonkurentnijih, ljestvice najkonkurentnijih gradova. Dakle, tu postoji isto tako i e, postoji ekonomski ulog. Zašto ne razgovarati o tome na europskoj razini? Ne trebamo donositi nikakve obvezujuće odluke. U svakom slučaju ne mislim da trebamo donositi zakonske propise. Bilo je nekih konkretnih pitanja, posebno posebno vezano uz Uber. Kao što znate, trenutno ne postoje europski propisi vezano uz rad i djelatnost koju obavlja Uber. Ako, me, ako mogu reći svoje osobno stalište, ja nisam za ili protiv Ubera, ali mislim da treba vidjeti što zapravo stoji iza tog sustava. To je jedan e, inovativni sustav, to, tu nema sumnje. Međutim, tu se postavlja pitanje društvenog poredka i e, pitanje zapravo poreznog sustava. Mislim da su to pitanja o kojima treba razgovarati. Zapravo se može povući paralela između Ubera, slučaja Ubera i pitanja e, koje smo imali na temu zrakoplovstva dakle kada se razgovara o tome što se događa u Europskoj uniji vezano s naše aviotvrtke u odnosu na e, aviotvrtke iz trećih zemalja i znamo da su njihove cijene bitno niže od e, od, od tradicionalnih zrakoplovnih kompanija. Dakle, to su pitanja koja moramo raspraviti na Europskoj razini. Povjerenica Bulc je već e, najavila da će komisija e, također početi raditi na tome. Ja osobno smatram da treba vidjeti što točno stoji iza čitavog tog sustava prije nego što se donese bilo kakva odluka. Što se tiče pitanja socijalnih prava u cestovnom prometu, ne mislim da je sada primjereno da se na sastanku vijeća u listopadu ili prosincu razgovara o nekakvim e, magičnim rješenjima, to ne postoji. Međutim, kao što smo čuli, e, prije svega treba vidjeti kako izgledaju važeći propisi i kako se oni mogu učinkovito provoditi. Jer ono što je bitno jeste djelotvorna provedba i kontrole e, primjene postojećih e, zakonskih propisa. Dakle, rekao sam da ću tijekom predsjedništva pokrenuti tu raspravu. E, naravno da me zanima kakva će biti mišljenja država članica. Dakle, treba pričekati da se države članice očituju i tek tada ćemo moći doći do nekih zaključaka. Što se tiče integriranog izdavanja karata, mislim, općenito mogu reći što se tiče javnog prijevoza, da bi se poboljšao njihov imidž nije bitan samo prijevoz nego i informiranje. Dakle, usluga mora biti kvalitetna. Tu su isto tako pitanja kao što je izdavanje integrirano izdavanje ka, integriranih karata. E, ja podržavam takav pristup. E, naravno, imajući u vidu da se to ne može uvesti u svim državama članicama s obzirom da postoje velike razlike među državama članicama. Ali slažem se s vašim mišljenjem. Mislim da sam u ovom relativno ograničenom vremenu, odnosno da sam uspio u, odgovoriti na vaša pitanja. ja ne, neću, to ne znači što sam ja došao danas da ću doći tek u prosincu ili u siječnju, ako imate potrebu da razgovaramo o nekim konkretnim pitanjima, slobodno me pozovite, ja ću se rado odazvati. Hvala. Danke sehr. Hvala. A, da, imali smo ovdje prigovor zbog minimalnih plaća u Njemačkoj. Da, ovo pitanje minimalnih plaća u Njemačkoj Ispričavam se da rekao sam, teško je dati specifičan odgovor na sve pitanje. Možda sam jedno ili drugo pitanje e, preskočio. Bilo je puno dobrih je pitanja. Međutim, to je pitanje koje moramo se, o kojem se mora raspravljati u komisiji. Komisija mora dati prijedlog. Nije na vijeću da se bavi tim pitanjem. U svakom slučaju bit će to sastavni dio i e, tema ili točka rasprave i u vijeću, ali komisija je ta koja tu uistinu treba preuzeti inicijativu. Hvala, hvala na ovom posljednjem dogovoru, no nažalost e, gospođa Kapacova pitanje nije bila ovdje. Hvala na izlaganju, hvala na odgovorima i ono što me je posebno drago čuti jeste optimizam, jer bez optimizma ništa ne možemo pokrenuti, a ovdje smo vidjeli puno optimizma u luksemburškom predsjedavanju e, predsjednicu želim sve najbolje e, u narednih šest mjeseci. Hvala vam puno. Dürfte ich Sie bitten, den May I ask you to leave the room or sit down, please? Wir kommen dann zu unserem dobro, time prelazimo na sljedeću točku dnevnog reda. Um, zrakovni sustavi na daljinsko upravljene. Uh, Izvjestiteljica Jacqueline Foster. Jackie, izvolite, imate riječ. Uh, thank you, Chairman. Um, Hvala gospodine predsjedavajući. Sada idemo dalje. Mi smo imali vrlo detaljnu raspravu o radnom dokumentu prije nekoliko tjedana. Dakle, htjela bih samo reći nastavno na to da smo imali sastanak sa izvjestiteljima u Sjeni. Taj sastanak je bilo vrlo konstruktivan i želim im zahvaliti na, na komentarima. Također sam bila i na početnoj raspravi u odboru LIBE i s obzirom da moj nacrt nije otišao u prijevod prije nego što su ne završili svoje izvješće, ja sam uspjela ugraditi neke njihove točke u svoj nacrt izvješća. Ja sam već razgovarala sa izvjestiteljem iz odbora Libe. Samo za one koji nisu bili nazočni, da ponovim. Dakle, radi se o rastu u korištenju dakle bespilotnih letjelica odnosno zrakoplovnih sustava za daljinsko upravljanje u civilnom zrakoplovstvu. Mislim da postoji različiti naziv ali najbolje da se držimo naziva drone odnosno bespilotne letjelice. E, mi već desetljećima e, koristimo bespilotne letjelice u vojne svrhe još 30. godina Ujedinjenoj kraljevini, a s obzirom na razvoj zrakoplovstva sada smo ušli u treću fazu, kako ja to zovem. Dakle, imali smo jet e, motore, zatim se značajno povećao broj putnika u zrakoplovstvu i onda smo imali e, lansiranje raketa, tako da zapravo bespilotne letjelice nisu neobičajna pojava, međutim sada se to pojavljuje sve više u komercijalnom sektoru, tako da bih to htjela razvrstati u nekoliko različitih kategorija. Ako sada pogledamo što treba učiniti, ne postoje nikakvi presedani u parlamentu vezano s to, dakle, kako se nositi sa sve većom uporabom besplatnih letjelica u komercijalne svrhe, odnosno u gospodarske svrhe. Dakle, zato sam ja preuzela inicijativu. Koje su pogodnosti toga u Europi, ali i općenito u svijetu? Dakle, pogodnosti su velike. U Europskoj uniji, bilo da je riječ o jednoj kraljevini ili o ostalim državama članicama, svi smo mi uključeni na ovaj ili onaj način u proizvodnju tih e, letjelica. Isto tako se i te letjelice koriste e, na diljem Europske unije. Dakle, pitanje je kako urediti to tržište, a da se ne ide u e, prekomjerno donošenje propisa i kako ne bismo izgubili tržište. Dakle, e, da vidimo kako izgleda taj rast. Imamo vrlo velike bespilotne letjelice u civilnom zrakoplovstvu koje su već pokrivene propisima o civilnom zrakoplovstvu. Zatim imamo vrlo male letjelice kojima e, se igraju djeca na igralištu. To su takozvane baby Amazon drones, tako ih zovemo na engleskom. Dakle, mi ne želimo da se e, prestane e, i niti to koristiti. Međutim, postoji još i jedna srednja kategorija koja nam je bitna i tu u posljednjih 15 godina primjećujemo veliki porast e, u uporabi takvih letjelica. Dakle, bilo da se to koristi u komercijalne svrhe, za provjeru željeznica, u poljoprivredi, poljoprivrednici mogu koristiti, svoje, mogu koristiti u provjeri usjeva. Isto tako i zrakoplovne tvrtke ih koriste e, za provjeru zrakoplova. E, dakle, isto tako se koriste u provjeri e, nuklearnih elektrana, općenito elektrana i tako dalje one se već koriste i samo je pitanje e, kako to bolje urediti. Dakle, ja mislim da je moj zadatak da mi ne stričimo danju uporabu tih letilica. Mi smo imali već sastanak sa bionicima, dakle sa e, agencijama civilno zrakoplosa, također sam se susrela sa nizozemskim i britanskim ministarstvima. E, zatim imali smo sastanke sa proizvođačima, uključujući i male proizvođače, zatim e, sindikat pilota, e, upravitelji, dakle osobe zadužene za upravljanje prometom i tako dalje. Mislim da smo pokrili širok spektar. Mi trebamo vidjeti na koji način urediti ovo područje na da se ne pretjera. Dakle, mi već u brojnim državama članicama imamo određene zakonske propise, posebno za zrakoplove, i za male e, bespilotne letjelice i mislim da je to već e, u, uglavnom postoji. Međutim, ono što nam je bitno jest JARIS, e, e, zajedničko zrakoplovno tijelo u kojem je nazočena E, u kojem je uključena Evropska unija. Dakle, predsjednik EASE također e, je uključen u to. Tu su uključene i e, druge zemlje i druge kontinenti u svijetu, uključujući i američki kontinent. Imali smo konstruktivan sastanak sa EAF-om u Washingtonu u drugom mjesecu i Dakle, oni imaju nešto drugačiji pristup nego što bismo mi to htjeli. Ehm, dakle, moj zaključak je da bismo trebali imati pristup slučaj po slučaj. Razvoj tehnologije je iznimno dinamičan. Dakle, ako imate dron od 150 kg koji može letjeti na određenoj visini, sljedeće, sljedećeg tjedna već će se pojaviti dron težina samo 50 kilograma koje može letjeti na istoj visini. Dakle, ne smijemo imati preskriptivne norme. Ono što me zanima jesu e, regulatorna tijela i pojedini slučajevi. Mislim da tu možemo dobiti zanimljive podatke, ali isto tako i podaci prema određenim kategorijama ili tipovima. Ja sam postavila to pitanje što je bilo prije kokoš ili jaje. Jer istovremeno neki iz industrije kažu da trebaju nam propisi jer u protivnom ne možemo graditi letilice koje želimo. Ali onda a kada postoje propisi, ako budemo imali propise onda će to postavljati problem u smislu brzog razvoja tehnologije. Tako da mislim da ni to nije rješenje. Dakle, što se tiče e, proizvodnje, mi ćemo to područje urediti, očekivat ćemo odgovarajuće standarde. Mislim da se e, naši proizvodi već i onako izlaze posvuda u svijetu i morat ćemo prihvatiti da će se i ovdje e, uvoziti te letjelice koje će se ovdje koristiti. Dakle, ono što je osnovno pitanje jest e, kako omogućiti sigurno korištenje bespilotnih letjelica. Dakle, osobe koje pilotiraju moraju biti adekvatno obučene, moraju imati e, za to izdan potvrdu od e, proizvodne lokacije, zatim moramo vidjeti tko će biti vlasnici, moraju postojati dozvole, certifikati, dakle to bi trebala biti dozvola kao za upravljanje zrakoplovom, nešto poput toga i zatim treba vidjeti tko će biti sve uključeno u ove operacije. Ono što ja jasno da ako netko upravlja dronom na polju pšenice, dakle ne postoji velika mogućnost da će to biti nasiljeno područje. Prema tome poljoprivrednik mora imati određene kvalifikacije da bi upravljao takvim zrakoplovom. Međutim, ako netko upravlja takvim zrakoplovom na e, stadionu e, gdje se igra nogometna utakmica ili gdje se odvija koncert, onda e, takva osoba mora imati kvalifikaciju na profesionalnoj razini. Prema tome moramo imati dobre tečajeve za obuku. E, oni koji se registriraju za upravljanje bespilotnim letjelicima moraju proći adekvatnu obuku i oni koji imaju odgovarajuću odgovarajuće kvalifikacije e, u tom slučaju moraju biti dakle isključivo oni mogu imati dobiti licencu za upravljanje. ako se pojavi dron usred e, područja gdje je izbio šumski požar, da kako da tu se neće da kako da je tu situacija specifična. zatim tu su bitna i pitanja zaštite osobnih podataka. Ja mislim da u svim državama članicama postoje e, nacionalni zakonski propisi za zaštitu podataka i privatnost i zaštitu privatnosti, dakle to imamo i na razini Europske unije, dakle mi ćemo očekivati od država članica da se pridržavaju tih postojećih propisa, e, dakle u slučaju nekakvih nepravilnosti, nekog idiota koji nešto radi e, lokalno, mislim da se to može riješiti e, intervencijom policije da u to možemo imati povjerenja. Dakle, mi moramo naravno ispuniti standarde Međunarodne zrakoplovne e, agencije. Mislim da je ovo jedno uravnoteženo izvješće. Ja sam htjela da bude što jasnije, da ne bude nepotrebnih komplikacija, jer poruka koju želimo uputiti regulatornim tijelima, državama, članicama i agencija i agencijama mora biti sasvim jasna. Mi smo ambiciozni u svom e, u svojim namjerama i želimo imati pristup e, koji će biti međunarodna karaktera. Mi želimo razmišljati kreativno i mislim da u Europi postoji veliki potencijal kako za proizvođače, tako i za korisnike. I općenito mislim da ljudi svugdje u svijetu mogu imati e, velike prednosti od korištenja bespilotnih letjelica. Hvala. A

Hvala gospodine predsjedatelju. Govorimo ime e, izvjetitelja u sjeni koji se ispričao jer nije ovdje. E, dakle, ja ću jednostavno pročitati ono što mi je on dao kako bi zajamčila da prenesem sve ono što vam htio reći na točan način. Kao prvo, e, gospodin izvjestitelju se sjene, cijeni uistinu odličan rad na ovom izvješću i um, pozitivnoj atmosferi e, rada e, i također nekoliko komentara. Kao prvo smatra da je to vrlo dobra ideja da se spominje i upotreba, razvoj kao upotreba bezplodnih i u ratnom i u civilnom zrakoplovstvu što se tiče samog sadržaja, podržava se e, razlika između komercijalne i rekreativne uporabe, te da na tome moramo insistirati, jer najveći problem s kojim se suočavamo jeste sigurnost ljudi i ponajprije vezano za uporabu bespilotnih letjenica u rekreativne svrhe. Što se tiče ove podjele, onda je pitanje koja je uloga i kao a, te može postali mogućnost postavljena europskog okvira za sve bezpilotne leđalice. E, uz postavljaka zabrinuta, dakle, e, samo kapacitet, kao da ispuni sve zadatke koje mu se postavljaju i da zapravo Sljedeća točka odnosi se na stavak 19 koji sadrže glavne elemente koji se mora ovdje riješiti. Tu moramo biti specifični, ne smijemo spriječiti donošenje nikakvih odluka na pitanje na koji način tu možemo sadržajno proširiti. Potom moramo se brzo napredovati po ovoj temi jer ovo je vrlo ambiciozna legislativni prijedlog koji može predstavljati osnovnu okvir za e, svjetske okvire i ne smijemo propustiti priliku koja nam se poruža. Hvala. Janoš Semke. Mm, Hvala. Prije svega želim zahvaliti gospođi Foster na izvrsnom izvješću. Mislim da je svima nama jasno da je ovo izreća koje je iznimno bitno i svi oni koji rade na tome svjesni su toga da smo zapravo krenuli u jednu avanturu. Mi ovdje zadiremo u područje koje do sada nije bilo predmet e, zakonskih propisa u Europskoj uniji. I nakon što sam pomno pročitao ovo izvješće, nemam nikakvih e, napomena vezano uz sadržaj. Ovo izvješće je vrlo čitko i poklapa se sa politikom Europske unije koja bi trebala postupno promicati upravo ovu e, civilnu ovu uporabu bespilotnih letjelica u civilnom zrakoplovstvu. Imam e, tri komentara koja bih želio izniti. Kao što nam je dobro poznato, neke države članice nastoje zakonski urediti ovo područje. Neke druge već rade na tome, no isto tako postoji i neke koje još nisu niti, niti krenule u taj proces. Prema tome mislim da ovo jedno pitanje koje bismo mogli postaviti na razini Europske unije. Mislim da bi Europska unija u tome trebala biti aktivnija i to iz dva osnovna razloga. Kao prvo, primjećujemo da ukoliko postoji manjak zakonskog usklađivanja, to dovodi do problema u prekograničnoj suradnji. Isto tako, ako nemamo iste propise na razini Europske unije, teško je imati sustav za uzajamno priznavanje dozvola i certifikata. Kao što smo čuli na sastanku sa gospođom Foster, htio bih e, isto tako da pratimo što se događa na razini Međunarodne organizacije za civilno zrakoplovstvo vezano uz bespilotne letjelice. To isto vrijedi za sve ostale agencije. E, oni imaju vrlo zanimljivu studiju koja je predstavljena na jednom seminaru na temu bespilotnih letilica. To je jedina organizacija na razini Europske unije koja u području civilnog zrakoplovstva već ima mandat za definiranje zajedničke politike i tako da mislim da bismo mogli iskoristiti njihovo iskustvo. Zatim, kao što je već e, spomenula gospođa Foster, e, ovdje se pojavljuje i pitanje zaštite osobnih podataka. Slažem se s tezom da većina država članica ima vlastite zakonske propise za zaštitu osobnih podataka, te da bi bespilotne letjelice mogle u tom kontekstu biti prepreka zaštiti osobnih podataka. Naime, zaštita osobnih podataka se može zaštititi, se može obuhvatiti na različite načine. Mislim da bismo trebali dobiti jedan pregled nacionalnih propisa da vidimo koliko su ona u skladu sa novom tehnologijom i e, mogućnošću, za dobivanje e, osobnih podataka. I još e, jedna četvrta napomena koja mi je iznimno bitna i sljedeća. Dakle, mi se često pitamo što je zakonito u Europskoj uniji, što je sukladno pravnim propisima. Međutim, činjenica je da postoje i postoji sve više nezakonitih mogućnosti za korištenje spomenutih letjelica, tako da bi se u budućem moglo dogoditi da se bespilotne letjelice koriste i za terorističke napade. Prema tome moramo se zapitati kako možemo reagirati u slučaju e, takve nezakonite uporabe bespilotnih letjelica. Ali mislim da je ovo jedan vrlo zanimljivo, jedno vrlo zanimljivo izvješće i e, zahvaljujem vam na tome. Hvala. Matej von Wildenberg. Hvala, gospodine predsjedavatelju. I ja se želim zahvaliti gospođi Foster na ovom nacrtu izvješća na jednom savršenom engleskom i izvješću koje obuhvaća sve relevantne aspekte o bespilotnim letjelicama. E, to je e, zapravo ujedno i polazište za kritiku želim e, koju želim iznijeti. Naime, izvješće ne sadrži kritiku. Izvješće sve predstavlja, sve iznosi, ali nema nikakvog vrednovanja navedenih elemenata. Mi kao Europska unija, e, mi kao ovaj odbor želimo zapravo da smjer za rad na ovom paketu zrakoplovstvu. E, tu je nekoliko važnih elemenata koje po mom mišljenju su u ovom izvješću zapravo potonuli ili nisu dovoljno naglašeni primjerice sami koncept dozvola e, za upravljanje letelicama, potom EASA i pitanje reguliranja e, slučajeva kada se to mogu e, koristiti bezpilotne letjelice, hoće li se to regulirati na temelju analize rizika. Vi imate prijedlog EASE. Zašto su vam izvješću niste išli u detalje po tom pitanju. E, ja zapravo možda nemam osjećaj za britanski humor, ali dopustite ipak da vam postavim jedno pitanje vama kao izvjestiteljice. Vi pledirate za jaku ulogu EASA kao Europske agencije, no ne idete li tu možda koja malo predaleko. Potom, osim e, pitanja sigurnosti e, bespilotnih letjelica u e, europskom zrakoplovstvu, tu moramo imati jasan, jasno razrađen odgovor. Gospodin predsjedatelj, vi ste također na to ukazali. Riječ je ovdje tema kao što su bezaštavnih podataka, kontrola i slično. Pogotovo kada je riječ o besplatnim letjelicama, onda to pitanje mora biti dužljeno, biti jednostavno dobro, dobro uređeno slučajno. Kao i u slučaju Google, da svi oni ljudi koji su bili prikazani na snimkama su um, uh, da su snimke bile tako obrađene da se osobe nije moglo prepoznati. E, kao treće, ja sam za registriranje i sljedivost bespilotnih letjelica. To je vrlo važno. To je riječ o jednostavnoj online bazi podataka e, gdje se, u kojoj se može vidjeti kome e, pripada koja je bespilotna letjelica. Jer osoba koja upravlja je odgovor odgovorna za ono što se dogodi tijekom upravljanja bespilotnom letjelicom. Četvrto, također treba razmisliti i o tome na koji način se pravila i propise mogu primjenjivati. Ako postavljamo pravila, onda policija, sigurnosno osoblje, primjerice u zračnim lukama to moraju moći također i moći provoditi. Kao peto moramo se zalagati i za to da i u istraživanju se fokus stavi na sigurnoj uporabi bespilotnih letelica kako bi se spriječili sudari i slično istraživanje je potrebno u pogledu rizika koji predstavljaju bespilotne letelice koje dođu preblizu nuklearkama ili pak e, software za upravljanje bespilotnim letelicama, da se to zapravo e, e, spriječe svi oni momenti u kojima mogu nastati rizice. civilno zrakoplovstvo se razve nevjerojatnom brzinom i uz dužno poštovanje gospođo Postar moram reći da vaše Znači možda u ovom trenutku nije e, dovoljno detaljno. Želim s vama surađivati, s vama i ostalim izvjestiteljima u e, sjeni e, i dobro, rezultati naših radova sigurno neće razviti nekakvu revoluciju, ali svakako evoluciju i daljnji napredak po ovome pitanju. Eh, Ova treba dati smjer eh, za oblikovanje europske politike svima onima koji su za Mi moramo postaviti eh, na raspolaganje i potrebne te potrebne su pravila koje se mogu provesti, mogu provesti u cijeloj Europi. Tu se u se slažem s kolegom se za riječ prije mene. Potrebno nam je brzo harmonizacija e, standarda i normi i tu je potrebna suradnja sa industrijom, potrebno su nam jasna pravila. E, Europa mora govoriti jednim glasom kada govorimo o bespilotnim letjelicama, pogotovo kada govorimo o uporabi bespilotnih letjelica u civilnom zrakoplovstvu. To treba regulirati jer samo tada bespilotne letjelice mogu doprinijeti i gospodarskom rastu Europe. Hvala.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 puno toga u svom nacrtu izvješća. Ovo izvješće će biti dobra, e, dakle, dobra osnova za raspravu o uporabi bespilotnih letjelica. Ako želimo omogućiti e, rast i sigurnu uporabu, onda stoga se moramo pozabaviti e, zaštitom osobnih podataka i prividnošću. Tu moramo biti uz kaladu sa člankom Osam um, povelja o ljudskim pravima i člankom 16 ugovor o funkcioniranju EU. Moramo imati na umu da je ovo zapravo nova vrsta zrakoplovne tehnologije. Nije riječ o igrački, um, neki proizvođači to klasificiraju kao igračko, ali ovo je opasan instrument koji nam stoji na raspolaganju. A s obzirom da se tehnološki razvoj ubrzava i zahvaljujući e, inovaciji e, se smanjuju troškovi proizvodnje, onda zapravo opasnost raste, a pristupnost tim, e, tim igračkama je sve veća. Mi moramo regulirati i proizvodnju bespilotnih letelica. Ima, bilježimo cijeli broj ni slučajeva kada se bespilotne letelice koriste za nadzor, slikanje, snimanje, područja koji su zapravo zatvorna područja u kojima nije dozvoljen pristup. Primjerice, ako govorimo o privatnom zemljištu zapravo, postoje zapravo e, sredstva zaštite poput visokih ograda. Međutim, ako koje se koriste besplatne e, letelice, onda ograda ne koristi. Ako želimo zajamčiti sigurnost, onda da, e, ili pogledamo drugo područje, javnost, sigurnost u javnom prostoru, identificiranje besplatnih letjelica i njihovih vlasnika je vrlo važna. Ja ovdje ne pozivam za harmonizaciju zakona zaštiti e, privatnosti. Mislim da je nacionalno zakonodavstvo više nego e, adekvatno. No, ono što treba harmonizirati jeste identificiranja upravitelja bespilotnim letjelicama kako bi se e, u slučaju, um, u slučaju zahtjeva za odštetu ili bilo kakvih incidenta znalo tko je odgovaran. Um, ako um, trebamo autorizirati prodaju besplatne letjelica samo ako ispunjavaju određene standarde i norme. E, potom, možda, e, dakle, trebalo koristiti i identifikacijske oznake letalica, na temelju se može identificirati, a u buduće možda na temelju signala na, te, e, na temelju signala koje odašelju ne Dakle, registar bespilotnih letjelica koji će biti povezan sa registrima tijela za zaštitu od e, privatnosti podataka. Znam da ova tehnologija možda sada nije najraširenija u ovom trenutku, niti pitanje je ovaj, je li ovome prilaze su financijski izvedivi u ovom trenutku. No, možda bismo trebali prvo krenuti od fizičke identifikacije bespilotnih letjelica, osmisliti fleksibilno zdravstvo zrakoplovstvo koji će omogućiti e, kasnije lakšu identifikaciju tako da transmiteri na kraju postanu obvezujući. E, ne, no to je nešto o čemu možemo raspravljati. Postoji još jedno moguće zanimljivo rješenje koje bi ovdje htjela naglasiti, a to su zone zabrana leta. To je projekt koji e, za, ravnat jer zapravo koordinate koje se mogu programirati u besplatnim letovicama tako da tom području, da tom području one niti e, ne lete. E, stoga mislim da je zapravo e, to treba također u obzir, uzeti u obzir. Ovo što su kolege prije mene rekli, primjerice problemi pošto je zloporaba ili besplatnih let Mislim da i to moramo uzeti u obzir. Ovo izvješće je svakako dobro polazište za nastavak e, rada. Puno je posla što moramo obaviti i komisija mora shvatiti da e, ako će besplatna letelica se i dalje koristiti, onda je postojeći propis su nedovoljni i e, one predstavljaju veliki izvor opasnosti za budućnost. Hvala, George Bach. Hvala gospodine predsjedavatelju i ja želim zahvaliti kolegice Foster na ovom vrlo obsežnom izvješću koje je obuhvatilo cijeli niz točaka, pone i prije e, želim e, zahvatiti na ovom pozitivnom pristupu. Gospodarski rad treba svakako poticati, a pritome zajamčiti i zaštiti, zajamčiti sigurnost i zaštititi privatnost. Ja također mislim da ovaj europski pristup, a to jest da imamo europske dakle, propise koji će e, kako bismo izmjekli mješavinu najrazličitijih rješenja na nacionalnoj razine mislim da je to vrlo pozitivno. Načelno također smatram ispravnim da se ovdje brišava granica od 150 km uzvodne mase te da se bespilotne letelice trebaju regulirati na europskoj razini. Još jedna točka koju ovdje želim unijeti jest rek, upotrebu u rekreativne svrhe. E, postoji cijeli niz lokalnih regionalnih udruga koje se time bave u rekreativne svrhe kao nekakav hobby, sport i ako nemamo e, nikakvih granica od 150 kg, onda i te takve letjelice u rekreativne svrhe moraju biti u e, komplet nadležnosti EASA. E, tu, po tom pitanju ću unijeti e, dati prijedlog izmjene, dati amandman. Mislim da to nije ništa kontroverzno, a riječ je kao što sam rekao, o nekomercijalnim rekreativnim aktivnostima. Sve svemu ja sam zadovoljan sa ovim izvješćem, zadovoljan sam sa pristupom. Vrlo je važno da parlament kroz ovo inicijativno e, e, izvješće na vlastitu inicijativu također e, prosjeti dalje. Hvala. A sada gospođa Kristina. Hvala. Hvala kao prvo vama, gospođo izvjestiteljice. Ovo je, s obzirom na ovo veliki izazov koji predstavljaju bespilotne letjelice, jer one se razvijaju vrlo brzo, koriste se sve nama u ratnom zrakoplovstvu, nego i civilnom zrakoplovstvu i to treba svakako uzeti u obzir Europu kada govorimo o paketu za zrakoplovstvo. Vrlo je dobro je prepoznata potreba stvaranja jednog zajedničkog okvira, stvaranje e, novih mogućnosti ulaganja, mogućnost otvaranja radnih mjesta i vrlo je važno da također i propis i za kontroliranje europskih agencija i tijela budu također revizirane i da se potakne osnivanje takvih tijela i onim zemljama u kojih i nemaju. to je vrlo važno. Važno je liberalizacija za ovaj novi sustav, no to ne smije biti na uštrb e, sigurnosti ili zaštite e, osobnih podataka, odnosno privatnosti. Različite nacionalna tijela za zaštitu osobnih podataka moraju na ovom području surađivati. Surađivati kada je riječ o prikupljanju i obradi podataka kako bi se zaštitila privatnost europskih građana. Bespilotne letjelice moraju biti obuhvaćene paketom e, za europsko zrakoplovstvo. Hvala. Hvala. Sada Jens Nilsson, izvolite. Hvala gospodine predsjedavatelju. Također zahvaljujem i gospođi izvjestiteljice na ovom nacrtu izvješća. Mislim da je ovaj nacrt izvješća uistinu dobar. Osim toga, mislim da ovo izvješće pokriva puno toga, te tako dosta precizno predstavlja status quo. E, došlo je vrijeme da imamo zajedničke harmonizirane propise e, kojima će se ko, e, dakle, koji će uređivati ovo područje, mo, ne smijemo stati na granicama, moramo imati zajedničke europske propise. Prije nekog eh, vremena dakle, bili smo u, u i tamo se povuklo pitanje bespilotnih letelica, to je spomenula izvjestiteljica, to samo ukazuje na to da je zapravo riječ o tome da postoje vrlo velike bespilotne letelice koje bi trebale biti obuhvaćene istim propisima kao i zrakoplovi. Međutim, s druge strane, postoji drugačije vrste eh, bespilotnih letelica, no u svakom slučaju ja mislim da nam postoje jedinstveni propisi kako bismo omogućili razvoj industrije. Mislim da jednu još jednu točku, postoji još nešto što ne smijemo zanemariti. A, recimo ove male bespilotne letelice koje su prvo igračke, one smiju biti podvrgnute istoj regulativi kao velike bespilotne letelice, no ipak mislim da i takve bespilotne letelice, ovih, e, dakle, pa makar one bile igračke, se može poslati u vrtu susjeda i tamo slikati susjeda. I tu se dotičemo ovog pitanja zaštite, privodnosti. I ja mislim da ovo prijedlog svakako se može poboljšati, ovo nacrt izvješće može poboljšati na temelju amandmana koji će biti uloženi, ali i da ćemo ovime po komisiji postoji jasan e, signal i ukazati na to na koji to može izgledati i u kontekstu paketa za zrako, europsko zrakoplovstvo. Hvala. A sada riječ dajem komisiji. Izvolite. Thank you. Thank you very much. Chairman, Madam Foster. Hvala vam. Prije svega, želim zahvaliti visiteljici na solidnom izvješću. Istaknula koja su najvažnija pitanja kada je riječ o tržištu bespilotnih letjelica. Moramo pomiriti pitanja sigurnosti, privatnosti, te sve ostalo što je povezano sa pravnom regulativom, kako se nositi sa tehnološkim napretkom u tom smislu. Izvjestiteljica je također napomenula kako zadržati proporcionalnost između rizika i pravila, odnosno kako možemo brzati regulativne procedure. Građani zemlje članice traže usklađene propise, to što je prije moguće. Dakle, komisija radi na pravilima vezana uz sigurnosna pitanja. To će biti dio zrakoplovnog paketa kako ste vi predložili. To bi se trebalo usvojiti prije isteka ove godine. I tada je brzina u rukama zakonodavca. Istovremeno EASA, Europska agencija za sigurnost zračnog prometa, razvija zahtjeve, odnosno uvjete vezane uz e, dronove. Oni rade zajedno sa Jarusom kako bi došli do zajedničkog rješenja. Prve konzultacije od dva konkretna dokumenta dogodit će se prije ljetne pauze, a EASA će nastaviti raditi na dokumentima do kraja godine. Trećim dijelom aktivnosti se bavi komisija koja koordinira akciju sa industrijom kako bi se stvorili standardi. Potrebni su jasni standardi od kako je uvjete, dakle mora zadovoljiti tehnologija, a i kao Međunarodna organizacija civilnog zrakoplovstva također spomenuta i mi tu također aktivno surađujemo i doprinjećemo njihovom radu. Tehnologija vezana uz dronove je izazov, ali dio rješenja. I sami ste spomenuli problem kibernetičke sigurnosti, problem upravljanja zrakoplovnim prostorom. Tu poduzivamo dvije konkretne mjere. Identifikacija dronova te geografski sustavi zaštite. Mislim da treba indicirati koji su to zone nad kojima dronovi ne smiju letjeti. Kao što je rekla gospođa Foster, zrakoplovne luke, industrijska postrojenja, nuklearna postrojenja i slično. Ukoliko uskladimo dakle identifikaciju dronova te utvrdimo koje su ograničenja njihovog kretanja, onda ćemo doprinijeti ne samo sigurnosti, već ćemo poboljšati privatnosti, odgovornosti, moramo učiniti što možemo da pomognemo policiji, zato što je policija građani trebaju moći identificirati dronove koji lete nad njihovim područjem, tu se mogu stvoriti zone na kojima je zabranjena let dronova, drone free zone. Potom je tu pitanje integriranje dronova u sustav upravljanja zračnim prostorom. Zatražili smo od Cesara da nam izradi mišljenje kako dakle uklopiti e, dronove u sustav upravljanja zračnim prometom, to je predviđeno 40 milijuna eura kako bi se dostigli ti ciljevi i za time će se pozabaviti komisija. Ovdje govorimo o tehnološkim rješenjima. Domovi će koristiti različite zračne prostore i dijelit će zračni prostor sa zračnom industrijom i tu trebamo vidjeti koje su mogućnosti financiranja. Da zaključim, komisija želi čestitati odboru TRAN i izvjestiteljici na ovom snažnom izvješću i na potpori odbora TRAN komisiji. Neki od nas će biti jako zauzeti i zajedno ćemo raditi. Hvala. A sada Jackie Foster, izvolite. Hvala. Hvala vam na vašim napomenama. Mm, Jasno su mi napomene kolege iz EPP-a. Aj kad je o vojnim aspektima, samo da radi objašnjenja, mi se ne bavimo vojnom, vojnim korištenjem dronova, bavimo se civilnim aspektom. Pozdravljam primjedbe izvjestitelja on je dobro rekao ovaj dio brisanju ove granice 150 e, kg. Netko je to prije nekog vremena iznio i danas e, to više ne vrijedi. Tehnologija je uznapredovala i slažemo se s ovim dijelom. Dakle, također pozdravljam dio o mogućnostima i o tome kako se nositi s napretkom. Tu imamo dakle i rokove koje su došle iz komisije što se tiče kolega iz SID-a imali smo dobre rasprave na sastanku izvjetitelja iz Sijene i pozdravljam primjedbe kolege. Spomenuo je i kao. Nisam vidjela druge prijevode, ja sam se bavila samo dokumentima na engleskom jeziku. Imamo dakle čitav niz referenci koje ste iznijeli koji se nalaze u ovom temeljnom dokumentu. Ne znam sada točno koji su to stavci, ali tu su. I kao je nešto s čim e, surađujemo, to se nalazi u dokumentima. Kada je riječ o zaštiti podataka, to su istaknuli brojni kolega, pravo ste. Zemlje članice trebaju provoditi dakle propise i uredbe ja nisam govorila da imamo slabu zaštitu kada su u pitanju osobni podaci, već imamo zakone za to, imamo zakone na razini Europske unije, kada je riječ o zaštiti osobnih podataka, želimo se osigurati da jednom kada se izradi dokument da će zemlje, da će zemljama biti jasno koje su njihove obaveze odgovornosti. Kolega iz Alde mm, nisam sigurna, vi ste spomenuli nešto iz stavka 15, to se nalazi već u izvješću, dakle ovaj pristup koji se bazira na riziku, na procjeni rizika. Vi ste spomenuli civilna, tijela civilnog zrakoplovstva, pa da naravno postoje već nacionalna tijela koja imaju pravila za ove male dronove koji lete na visini do 400 stopa. EASA je također dio svega ovoga. Imamo kolegu dakle iz Jarusa koji predstavlja jasu u nacionalnim tijelima. To je jasno naznačeno u izvješću. Potom standardi proizvodnje i to imamo u izvješću. Komisija je to spomenula. Spomenuli smo Horizont 2020. druge izvore financiranja i na početnom sastanku sa dionicima, sa Cesarom, ovo zajedničkog poduzeća. Oni su bili tamo i to je dobra vijest. Dobro je da će oni se usmjeriti ka ovom pitanju, zbog toga mi je drago. Tako da su sigurnosna pitanja jedna od najvažnijih pitanja, baš kako ste rekli. Neću sada ići u pojedino sredro, ne mora biti velik da bi izazvao veliku štetu, zato je vrlo važno pratiti tehnologiju, ona se brzo razvija. vidimo da su neke loše stvari počinjene stvarima koje su relativno malene i dakle moramo se i time pozabaviti. To su prepoznale sigurnosne službe i jasno zemlje članice, Oni to vodi računa o tome i upoznate su s time znamo kako se to koristi kada je riječ o vojnom korištenju ovih letjelica. Spomenuli ste i sigurnost zračnog sektora, o ovome vodimo računa. Sada čekamo da vidimo što će nam priopćiti komisija kada je riječ o detaljima. E, nije ne bi, bilo dobro, bilo dobro da mi e, iz odbora se bavimo tim detaljima, time će se pozabaviti zakonodavac, vidjet ćemo koje su standardi tako dalje. Kad je riječ o proizvodnji, mislim da sam jasno rekla da sve što se ovdje proizvodi ili ono što se ovdje donosi, dakle u Europsku uniju, mora imati oznake, odgovarajuće oznake, dakle u slučaju kada se uvozi, potom certifikacija, dozvole, registracija, to je ono što mi želimo i zato imamo ove, zato koristimo ovaj europski pristup ali trenutno samo neke zemlje članice imaju neke propise dakle, koje se tiču ovih manjih dronova, a ono što sada moramo učiniti je zauzeti sveobuhvatni pristup, uključiti sve zemlje članice i tu su nam potrebni komisija i EASA i nadam se da ćemo doći do dobro paketa. paketa. Moje su vrata otvorena za sve eventualna pojašnjenja. Ali kada jednom budu gotovi prijevodi, nadam se da ćete vidjeti dokument u cijelosti, vidjet ćete da smo pokrili veći dio e, pitanja u ovim izvješću. Hvala vam na potpori. Da smo organizirali sastanak izvjestitelja u Sjeni, to za Rujan. Hvala vam. Hvala komisiji. Hvala. Rok za amandmane je 22.7. E, u 12 sati. 15. rujna je glasovanje u odboru TRAN o plenumu u listopadu 2015. godine i to na, drugoj sjednici. Time zaključujem podnevni e, sastanak i vidimo se poslije podne u 15 sati. Počinjemo sa Pet Koksom i gospodinom Pojedevikom. E, Hvala.